Drage kolegice i kolege, možemo započeti s radom. Počeo bih s najavom. Dakle, u dogovoru s koordinatorima htio bih predložiti sljedeće uvrštavanje dodatne točke dnevnog reda razmjena mišljenja s komisijom o stanju cijelog pitanja sa Volkswagenom. To će biti posljednja točka na dnevnom redu našeg jutrašnjeg rada. Ako se nitko ne protivi, možemo usvojiti ovu izmjenu našeg dnevnog reda. U redu. Dakle, ovime je novi dnevni red usvojen i možemo početi s glasovanjem. Počet ćemo s točkom šestom dnevnog reda o iskustvu nesreće incidenta sa crvenim muljem u Mađarskoj. Počinjemo odmah. Dakle, amandman 11, svi koji su za, protiv, suzdržani, to je Jack. Glasovanje je zatvoreno, no čini se da ipak nije. Odbačeno. Mogu li zamoliti pripadnike različitih klubova da se svrstaju po grupama jer jednostavno ovako se nije lako snaći u dvorani. Kad imamo članove jedne političke grupe u pozadini, jesu li sa klubom ili ne, pa vas lijepo molim da se malo premjestite i grupirate. Nastavljamo sa amandmanom 12. Glasovanje je podijeljeno. Tko je za prvi dio? Protiv? Suzdržani? Odbačen. Drugi dio, amandmana broj 12. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Prihvaćen. 13. amandman za? Protiv? Suzdržani? Prihvaćen. 14. za? Protiv? Suzdržani? Odbačen. 15. za, protiv, suzdržani, prihvaćen. 16. za, protiv, suzdržani, prihvaćen. 17. za, protiv, suzdržani, prihvaćen. 18. amandman za, protiv, suzdržani, prihvaćen. 19. za, protiv, suzdržani, prihvaćen to je Jack. Jeste li svi glasovali? Odbacuje se. 20. za. Protiv. suzdržani. Prihvaća se. 21. za. protiv. Suzdržani. odbacuje se. 22. amandman za, protiv, suzdržani, provjera. 22. amandman, na 22. smo. Jesu li svi glasovali? Zatvara se glasovanje. Odbacuje se. 23 za, protiv, suzdržani, odbacuje se. 24. amandman za, protiv, suzdržani, odbacuje se. 25. za, protiv, suzdržani, prihvaća se. 26. za, protiv, suzdržani, odbacuje se. 28. za, protiv, suzdrženi, prihvaća se. 27. amandman za, protiv, suzdržani, odbacuje se. 30. amandman za, protiv, suzdrženi, prihvaća se. 31. za, protiv, suzdržani, prihvaća se. A sada uvodne izjave. Prvi amandman za protiv, suzdržani, prihvaća se. Dva i tri za, protiv, suzdržani, odbacuje se. Četiri. Provjerit ćemo ovo zadnje glasovanje. Glasovanje je zatvoreno. Odbacuje se. Četiri za. Protiv. Suzdržani. Prihvaća se. Pet za. Protiv. Suzdržani. Provjera. Jeste li svi glasovali? Zatvaramo. Odbacuje se. Šest za, protiv, suzdržani. Provjeru molim. Jeste li svi glasovali? Zatvaramo glasovanje. Prihvaća se. Sedam za, protiv, suzdržani, odbacuje se. Osam za, protiv, suzdržani, prihvaća se. Deveti za, protiv, suzdržani, prihvaća se. Deset za, protiv, suzdržani, prihvaća se. Konačno glasovanje elektroničko glasovanje. Jesmo li svi glasovali? Zatvaramo glasovanje. Prihvaća se. Prihvaća se. Sada ćemo glasovati o točci 7. Riječ je o uredbi 715 kroz 2007. Riječ je o smanjenju emisija onečišćujućih tvari od cestovnih vozila. Počnimo sa kompromisom broj 4. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Prihvaća se. Kompromis broj 2. Tko je za, protiv, suzdržan, prihvaća se. Kompromis broj 7. Tko je za? Protiv? suzdržan, Prihvaća se. Zatim 60, 6, 0. Tko je za? Tko je za 60? Za, protiv, suzdržani, odbacuje se. Kompromis broj 5. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Prihvaća se. 62. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbacuje se. 64. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbacuje se. 63. Za? Protiv? Suzdržani? Odbacuje se. 67. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbacuje se. 69. Za? protiv, suzdržani, odbacuje se. Zatim 14 za, protiv, suzdržani, odbacuje se. 68 za, protiv, suzdržani, molim provjeru. Jeste li svi glasovali? Zatvaramo glasovanje. Odbacuje se. Kompromis broj šest, Tko je za? Protiv? Suzdržan? Prihvaća se. Sedamdeset devet, prvi dio, zajedno sa osamdeset, identični su. Dakle, zajedno sa osamdesetim, prvi dio, tko je za, protiv, suzdržani, odbacuje se. 81 tko je za, protiv, suzdržani, odbacuje se. 82 tko je za, protiv, suzdržani, odbacuje se. 83 MKO, IMKO, identičan za, protiv, suzdržani, prihvaća se. Sljedeće. Kompromis broj 1 za, protiv, suzdržani, prihvaća se. Kompromis broj 3, tko je za, protiv, suzdržani, prihvaća se. Jedan, jedan, dva. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbacuje se. Tran 18 za, protiv, suzdržani, odbacuje se. 1.1.3, tko je za, protiv, suzdržani, odbacuje se. 1.1.6, tko je za, protiv, suzdržani, molim provjeru. Ste li svi glasovali? Zatvaramo glasovanje. Odbacuje se. Sljedeće. 118, 119, identični su. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbacuje se. Molim provjeru. Ako ste se glasovali, zatvaramo. Amandman je prihvaćen, ispričavam se, kaže predsjedatelj. Imko 25 ćemo preskočiti. Zatim uvodna izjava 9, 1a, tko je za, protiv, suzdržani, provjera. Ste li svi glasovali? Zatvaramo. Prihvaća se. Sljedeće imamo tran 4. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbacuje se. 'Sljedeće imamo 26 i imko 4 identični su. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbacuje se. Sljedeće imamo 28. Tko je za? Protiv? suzdržani, prihvaća se. Tran 5, tko je za? Protiv, suzdržani, odbacuje se. 29, tko je za? Protiv, provjeru molim. Jeste li svi glasovali? Zatvoreno. Glasovanje odbacuje se. Sljedeći nam je 33. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbacuje se. Zatim 34. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbacuje se. 36. Tko je za? protiv, suzdržanim, odbacuje se. 37. Tko je za? Protiv, suzdržani, prihvaća se. 38. Tko je za? Protiv, suzdržani, molim provjeru. Ste li svi glasovali? Glasovanje je zatvoreno. Amandman se odbacuje. Zatim 35. amandman, tko je za? Protiv? Odbacuje se. Imko 7, tko je za? Protiv? Odbacuje se. 44 nula, tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbacuje se. 41, za, protiv, suzdržani, odbacuje se. 42. amandman, tko je za, protiv, suzdržani, odbacuje se. Imko 8, amandman, tko je za, protiv, suzdržani, odbacuje se. 43. amandman, tko je za, protiv, suzdržani, odbacuje se. 44. za, protiv, suzdržani, odbacuje se. 46. tko je za, protiv, suzdržani, odbacuje se. Elektroničko glasovanje sada. Na nacrt izvješća i njegove izmjene glasovanje otvoreno. Ste li svi glasovali? Zatvaramo glasovanje. Prihvaća se. Sad ćemo glasati o zakonodavnoj rezoluciji u izmjenom obliku. Otvaram glasanje. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Jeste li svi glasali? Glasanje je završeno. Usvojeno. votiamo il mandato negoziale per aprire la nego... Sada ćemo glasovati o pregovaračkom mandatu, mandatu za otvaranje pregovora. S pregovaračkim timom, onako kako stoji na popisu, potrebna je većina od 34 glasa, otvaram glasovanje. Protiv? Dobro, zatvaramo glasovanje. Sada glasujemo o odluci o otvaranju interinstitucionalnih pregovora. Dobro. Morat ćemo ponoviti glasovanje jer očito svima nije bilo jasno što radimo. E, sada, sada su pučani za. Jeste li svi glasovali? Jeste li svi završili s glasovanjem? Neki još uvijek nisu glasovali. Dobro, glasovanje je zatvoreno. Imamo veliku većinu. Čestitam izvjestitelju Desu. Votiamo adesso il report eh, d'iniziativa del collega... Sada glasujemo o izvješću na vlastnu inicijativu gospodina Žila panjua u novom međunarodnom sporazumu o klimi u Parizu. Glasujemo o amandmanu 42. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 37. amandman. Tko je za? Tko je protiv? suzdržani, odbija se. 38. amandman, tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbija se. 36. amandman, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 39. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 44. amandman. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. 41, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 40, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. 43a, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman Afeta 2a. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani u se. Sada glasujemo o amandmanu 45. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo to. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Jesu li svi glasali? Glasanje je završeno. Odbija se. 34 na 34. Sada glasujemo o amandmanu 46. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. 47. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. 48. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Sada glasujemo o amandmanu broj 49. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. 50. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. 51. amandman sa usmenim amandmanom koji predlaže izvjestitelj koji stoji u vašim glasačkim popisima. Postoje neke zamjedbe protiv tog usmenog amandmana? Ne, onda možemo o tome glasati. Dakle, amandman u ovako izmijenjenom obliku u dva dijela. Prvi dio, tko je za? Protiv, suzdržani, u se. Drugi dio, tko je za? Protiv, suzdržani, u se. Provjerit ćemo to. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Jesu li svi glasali? Glasanje je završeno. Usvaja se. Zatim glasujemo na odmanu 53. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Sada glasujemo o kompromisu broj 1. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. 57. odman. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 59. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. Kompromis broj 2, tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 68. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, usvaja se. I 3. Glasovanje po dijelovima koje traže pučani. Prvi dio, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? To ćemo vam provjeriti. Glasanje je završeno. Odbija se. Znači da možemo glasati, znači da ne možemo glasati u drugom dijelu, već sada glasujemo o 67. amandmanu. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim tran 13, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, odbija se. Kompromis broj 3, tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim kompromis broj 4, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Kompromis broj 5. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Zatim glasujemo o 101. amandmanu od strane izvjestitelja. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Zatim kompromis 20. Tko za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. I 33. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Sada ćemo glasati skupno 102, 108 i 109. Tko je za? Tko je protiv? služeni usvaja se. Stran, Ne. Glasujemo o kompromisu 19. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis broj 6. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. ITRE 2. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 170. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 117. Tko je za? Protiv? Suzdržani? To ćemo provjeriti. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Jesu li svi glasali? Glasanje je završeno. Odbija se. Onda sada prelazimo na 128. amandman. Tko je za? Protiv? A, predsjedavajući se ispričava. Ispričavam se. E, prvo ćemo glasati o kompromisu broj 7. Imate pravo. Kompromis broj 7. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Sada onda možemo prijeći na amandman 128. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, to ćemo provjeriti. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Jesu li se glasali? Glasanje je završeno. Odbija se. Kompromis 8. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, usvaja se. Zatim glasujemo o amandmanu 79. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Mislim da je odbijeno, ali povjerit ćemo to. Not in my voting list. <laughs> Amendment 79. Amandman 79. Moramo o tome glasovati. Yes, there was... Uh, okay, we have to vote. Da, u redu, moramo o tome glasati. Amandman 79. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. Avete votato tutti? Il Jesu li se glasali? Glasanje je završeno. Odbija se. 33 glasa za, 33 glasa protiv. 80. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. 81. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. Kompromis broj 9. Tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. 1, 3, 6 u dva dijela. Tko je za prvi dio? protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 137, tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbija se. 139, tko je za, tko je protiv, suzdržani, Pobjedit ćemo to. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Jesu li svi glasali? Glasanje je završeno. 34 nasme 34, dakle odbija se. Onda zatim glasujemo o kompromisu broj 10. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 11. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Onda sada tran 2. Tko je za? Tko je protiv? Služeni usvaja se. Tran 4b. Tko je za? Tko je protiv? Služeni usvaja se. Tran 6. Tko je za? Tko je protiv? Služeni usvaja se. Tran 7. Tko je za? Tko je protiv?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 Suzdržani odbija se. Tran 11. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Tran 12. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Kompromis 18. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Ide 6. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. I 311. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. I 326. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Zatim i 30. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. I 31a. Tko je za?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 Zatim i 15 tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. I 16 tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. I 20 tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Kompromis broj 12 tko je za? Tko je protiv? suzdržani, usva se. Kompromis broj 13, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, usva se. Zatim DV18, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, odbija se. Kompromis 14, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, usva se. Amandman 184. izvjestitelja. Tko je za? Tko je protiv? Sudržani u se. 9.20. Tko je za? Tko je protiv? Sudržani odbija se. Kompromis broj 15. Tko je za? Tko je protiv? Sudržani u se. 16. kompromis. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. U redu, provjerit ćemo to. Avete votato tutti? Jesu li svi glasali? Glasanje je završeno. Odbija se. Žao mi je. Sad glasujemo o amandmanu 14b. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani u Zatim nam slijedi amandman 191. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani u se. 193. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. 17. kompromis. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. 199. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. 200. Tko je za? Tko protiv? Suzdržani odbija se. 201. Tko je za? protiv? Suzdržani u se. 206. amandman u dva dijela. Prvi dio tko je za? Tko je protiv? Suzdržani u se. Drugi dio tko je za? Protiv? Suzdržani u se. Sada glasujemo amandmanu 204. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. 203. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. 205, tko za? Tko protiv, suzdržani, odbija se. 202, tko za? Protiv, suzdržani, odbija se. IT5A, tko za? Tko je protiv, suzdržani, usvaja se. DV1C, tko za? Tko je protiv? Pobjedit ćemo to. Polako smo umorni i uopće više nitko ne diže ruke. Klasanje je završeno. Odbija se. Amandman 66. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. 207. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 208. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo to. Avete votato tutti? Jesu li svi glasali? Netko još kasnije? Ne. U redu. Glasanje je završeno i odbija se. 209. amandman, tko je za? Protiv, suzdržani, provjerit ćemo to. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Jesu li svi glasali? Glasanje je završeno. Odbija se. Sada nam slijedi amandman 511 i 921 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 212. amandman, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandmani 213. i 922, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim, amandman 914a, tko je za, tko je protiv, suzdržani, provjerit ćemo to. Avete votato tutti? Jeste svi glasali. Zaključeno je glasanje. Da provjerimo. Dakle, amandman 214 za. Protiv. Suzdržano odbija se. 9.3 za protiv, suzdržano, odbija se. 9.4 za, protiv, suzdržane, to ćemo provjeriti. Gotovo je glasanje. Odbija se. Dakle, imamo 34 naprema 4, 34. 9.8 ko je za? Protiv? Suzdržano usvaja se. 99 za. Protiv. Suzdržano odbija se. 9, 10a i 12a. To je identično. Ko je za? Protiv. Suzdržano usvaja se. 9, 13 za. Protiv. Suzdržano odbija se. Afet 1 za. Protiv. To ćemo provjeriti. Jeste li svi glasali? Dobro, zaključeno glasanje. u se. Sada imamo AFET 3A za. Ko je protiv? Suzdržano u se. Sada amantman 215 za, protiv, suzdržano usvaja se. 216 je za, protiv, suzdržano usvaja se. AFET 3C, tko je za, protiv, suzdržani, to ćemo provjeriti. Jeste svi glasali? Zaključeno je glasanje. Usvaja se. Onda imamo amandman 217. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. Znači, to je to čudne većine danas koje imamo. Jesmo svi glasovali, sad je zaključeno glasovanje. Odbija se. Onda idemo na amandman 52. Ko je za? Protiv? Suzdržano usvaja se. Amandman 218. Za? Protiv? Suzdržano odbija se. Afet 6. Ko je za? Protiv? Suzdržano odbija se. 219. Za? Protiv? suzdržano usvaja se. 220 za, protiv, suzdržano usvaja se, 221 e, za, protiv, suzdržano odbija se. Amandman 222 za, protiv, suzdržano usvaja se. Zatim Amandman 224 za, protiv, suzdržano, odbija se. Afet 3D za, protiv, suzdržano, odbija se. ITRE 36 u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržano, odbija se. Dobro, onda je dva otpada, pa onda idemo odmah na amandman 223. Tko je za? Protiv? Suzdržano odbija se. I 35 za. Protiv? Suzdržano odbija se. 54 za. Protiv? Suzdržano usvaja se. A sada glasujemo o ITRE 32. Ko je za? Protiv? Suzdržano usvaja se. AFET. Dobro, provjerit ćemo. Vraćamo se na ITRE 32. Provjera elektronska. Svi ste dali glas? Zaključeno glasanje. Odbija se. Onda Idemo na amantman AFET 4B. Ko je za? Protiv? Suzdržano? Provjera. Svi ste glasali? Zaključeno je glasanje. Odbija se. Sada imamo amandman 225 je za, protiv, suzdržano usvaja se. 226 za, protiv, suzdržano usvaja se. 227 za, protiv, suzdržano usvaja se. Afet 11 za, protiv, suzdržano usvaja se. Sada 9, ne, nego tek odmah 229. koji je za? Protiv? Suzdržano usvaja se. Sad imamo 230 amandman. koji je za? Protiv? Suzdržano usvaja se. Tran 1a za. Protiv? Suzdržano usvaja se. Amandman 1 za. Protiv? Suzdržano usvaja se. Amandman 2 za. Protiv. Suzdržano odbija se. Amandman 5 za. Protiv. Suzdržano usvaja se. Amandman 6 za. Protiv. Suzdržano odbija se. Amandman 7 za. Protiv. Suzdržano. Možemo li ponoviti? Dakle, amandman 7. Tko je za? Protiv? Suzdržano? Usvaja se. A sada glasamo o amandmanu 9. I o prvom kompromisu 1 smo već e, glasali prije i to smo usvojili, ako se sjećate. A sada glasujemo o amandmanu 9. Tko je za? Protiv? Suzdržano? To ćemo ipak provjeriti elektronskim putem. Glasujte. Jeste svi dali glas? Zaključeno je glasanje elektronsko. Odbija se. Amandman 12. Tko je za? Protiv? suzdržano usvaja se. Amandman 13 za, protiv, suzdržano usvaja se. Amandman 14 za, protiv, suzdržano odbija se. Amandman 15 za, protiv, suzdržano odbija se. Amandman 16 za, protiv, suzdržano odbija se. Amandman 18 za, protiv, suzdržano odbija se. Amandman 17 za, protiv, suzdržano usvaja se. Amandman 19 za, protiv, suzdržano odbija se. Amandman 20 za, protiv, suzdržano usvaja se. Amandman 21 za, protiv, suzdržano usvaja se. Amandman 22 za, protiv, suzdržano usvaja se. 25 za, protiv, Suzdržano odbija se. 23 za. Protiv. Suzdržano odbija se. 24 za. Protiv. Suzdržano usvaja se. 208 za. Protiv. Suzdržano odbija se. 33 za. Protiv. Suzdržano odbija se. 34 za protiv, suzdržano, odbija se. 26. amandman za, protiv, i usvaja se. Amandman 27. Dobro, idemo se vratiti i provjerit ćemo. 26. izvolite. Svi ste glasali. Usvaja se. Onda amandman 27. Tko je za? protiv, suzdržano usvaja se. Amandman 29 za, protiv, suzdržano usvaja se. Amandman 30 za, protiv, suzdržano odbija se. Amandman 31 za, protiv, suzdržano, to ćemo provjeriti. Da li glas? za je glasanje. Odbija se. A sada amandman 32. Tko je za? Protiv. Suzdržano usvaja se. Amandman 35. Za. Protiv. Suzdržano odbija se. A onda na kraju dolazimo do konačnog finalnog glasovanja od to će biti elektronskim putem i otvoreno je glasanje. Izvolite. Jesu li svi glasali? Zatvoreno je glasanje i usvojeno. Evo, čestitam izvjestitelju, gospodinu Padnjovu i time smo završili glasanje.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 Devo usare quello per il web streaming. Quale? Anche se dov'è I have to use this one. no problem, we can share. Dear colleagues, we can... Uh, Drage kolegice i kolege, mislim da možemo nastaviti sa sastankom, odnosno prijeći na devetu točku dnevnog reda. Kao što vam je poznato, radimo na pripremama za 21. sjednicu Kopa UN-ove e, okvirne povelje, odnosno konvencije o klimatskim promjenama za dva mjeseca i od lipnja počeli smo pozivati istaknute i uvažene goste koji će mm, voditi e, raspravu. To su ključni akteri u međunarodnim pregovorima o klimatskim promjenama, među njima je i Tina Birmi Pili, izvršna tajnica Bečke konvencije za zaštitu ozonskog sloja i protokola iz Montreala o tvarima koje štete ozonskom sloju. Ovaj tajming je odličan, doista, jer će e, naravno parlament poslati svoje izaslanstvo na COP21, a isto tako i sljedećeg studenog u Dubaj. Ova razmjena mišljenja je, mislimo, za nas vrlo korisna i stoga odmah pozivam gospođu Birmipili da uzme mikrofon i održi svoj govor, a nakon toga imat ćemo raspravu kolegica i kolega će imati priliku postavljati nova pitanja, imajući na umu naravno 21. E, sjednicu e, kopa u prosincu. Hvala lijepo gospodine predsjedatelju, poštovani zastupnici Europskog parlamenta, velika mi je čast što sam ovdje. Zahvaljujem na prilici što mogu s vama podijeliti e, pouke iz ovog puta koje čine Bečka konvencija i protokol iz Montreala. Zamislite da je zemlja košarica voća, u tom slučaju ozonski sloj bi bila ona tanka folija prozina kojom je ona obavijena. Eto, toliko je taj sloj tanak i krhak. I upravo taj tanki sloj kojim je obavijen naša, obavijena naša zemlja štiti nas od e, smrtonosnog ultraljubičastog zračenja, ne samo nas, već sav život na zemlji. E, sredinom 80-ih e, zapravo međunarodna zajednica su uzbunile najave o oštećenju ozonskog sloja nad južnim polom. Prije 20, 20 godina 28 stranaka je potpisalo Bečku konvenciju o zaštiti ozonskog sloja, a danas 197 e, članica slavi rezultate svojih napora za kontrolu kemijskih tvari koje su doprinjele uništavanju ozonskog sloja i doprinosile povećanju globalnog e, zagrijavanja. Dakle, ove godine slavimo 30. godišnjicu Bečke konvencije. E, što je zapravo suština ove priče o, zonu i što je tu važno za one koji se ba, koji donose politike. Mogu se istaknuti tri najvažnije stvari. Prvo, to je bila ujedinjena akcija, djelovanje i univerzalno članstvo 197 stranika ovim ozanskim sporazumima, zatim djelatve i djelotvorne sporazume i sporazum o prijenosu tehnologije i usklađivanju različitih potreba kako bi se odgovorilo na ove ovaj izazov na globalnoj razini, zatim usklađeno djelovanje tijekom 30 godina kako bi se postigli pozitivni rezultati. I to je jedan vremenski period koji je doista potrebno uzeti u međunarodnim pregovorima. Dakle, koji su to pozitivni rezultati ovih zajedničkog djelovanja? U smislu zaštite na okoliša na globalnoj razini možemo reći da je protokol iz Montrala doprinjeo 98% smanjenju u odnosu na povijesne bazne e, razine proizvodnje i e, potrošnju onih tvari koje uništavaju ozon. E, naravno, ključni, e, ključne te tvari su smanjene, a prema prognozama znanstvenika do oporavka će e, cijelog ozonskog sloja će doći do 2060. godine. Dakle, možemo reći da ozonski sloj sam sebe na neki način liječi. A mi smo pomogli e, taj proces. Što se tiče učinka na ljude, zahvaljujući našem zajedničkom djelovanju, E, do 2030. godine e, za 2 milijuna će biti smanjen broj slučajeva raka kože, odnosno spriječen u Sjedinjenim američkim državama i e, drugdje doći će do velikog pada pojave melanoma. Što se tiče zelene gospodarstva i doprinosa BDP-u, E, ovo postupno izbacivanje tvari koje e, štete ozonskom sloju promijenile su proizvodnju ili obrazce proizvodnje i potrošnje i potaknule su djelotvornije proizvodne procese koji uključuju energetsku efikasnost i inovativno e, redizajniranje proizvoda i opreme koja znači koristi zelenije kemijske tvari. E, također je važan multilateralni fond koji je doprinio više od 3,5 milijarde e, američkih dolara od 1991. do danas e, u razvijenim zemljama. Ovaj postupni, postupno izbacivanje ODS tvari doprinjelo je i održavanju rasta BDP-a zato što se uz pomoć takvog djelovanja izbjeglo, izbjeglo gomilanje gubitaka u poljoprivrednoj proizvodnji i ribarstvu, a isto tako i E, učinci na ljudsko zdravlje uslijed osiromašenja ozonskog e, sloja. E, prema nekim procjenama moguće su uštede od 460 milijardi američkih dolara u razdoblju od 1987. do 2060. od znači, šteta koje bi inače bile nanesene poljoprivredi, ribarstvu i proizvodnji materijala Mm, svi ti uspjesi su ostvareni zahvaljujući e, dugoročnoj i dugotrajnoj predanosti zemalja, uključujući one e, onih e, Evropske unije, koje su doprinjele svojim djelovanjem i ostvarenju konačnog cilja a to je provedba ovih e, sporazuma. Kad sam bila pozvana na ovu razmjenu mišljenja sa vama, razmišljala sam o relevantnosti ove e, priče e, za vašu ulogu kao vodećih članova i zastupnika Europskog parlamenta. Za dva mjeseca, kao što znamo i kao što je predsjedatelj rekao, održat će se 21. sjednica kopa okvirne povelje konvencije o klimatskim promjenama i ovi ozonski sporazumi zapravo doprinose i tom procesu i samitu o održivim razvojnim ciljevima u New Yorku e, gdje će se sagledavati dakle razvojni ciljevi nakon 2015. E, kao prvo dakle to postupno izbacivanje ovih ODS e, tvari je e, bilo jedno od e, zapravo je jedan od najuspješnijih pokazatelja u srednjoročnim razvojnim ciljevima a u e, drugo možemo reći zapravo da je protokol iz Montreala zapravo smanjio emisije za 135 gigatona plinova jednako vrijednih ugljičnom dioksadu, prema čemu je ovaj protokol jedan od najdjelotvornijih alata u ublažavanju klimatskih promjena, što je vrlo važno za COP21. E, e, možemo reći dakle da su uštede i e, poboljšanja ostvarena uslijed protokola iz Montrela pet puta veća u odnosu na smanjenja ostvarena tijekom prve faze provedbe protokola iz e, možemo također reći da je došlo do 55 do 60 postotnog e, e, smanjenja e, zagrijavanja, odnosno doprinosa globalnom zagrijavanju, da, su, da se nastavilo sa primjenom CFC-ova, odnosno ugljika taj učinak bi bio jednako vrijedan onome ugljičnog dioksida. Dakle, poštovani zastupnici Europskog parlamenta dijeli na samo mjesec od 27. sastanka E, stranaka protokola Montreala koji počinje ovog studenog. novom ovom sastanku e, stranke e, protokola će razgovarati o tome na koji način plinovi koje zovemo HFC, odnosno hidrofluoroklorirani ugljici, a kojima zamjenjujemo zapravo one plinove koji štete E, ozonskom sloju, e, no istovremeno su vrlo snažni staklenički plinovi, na koji način se s njima može dakle postupati e, u okvirima protokola. Želim vas podsjetiti da su ti plinovi HFC-a zapravo HFC plinovi u košarici od šest glavnih kontroliranih stakleničkih plinova prema okvirnoj konvenciji UN-a. Dakle, ove godine e, će se raspravljati o četiri konkretna prijedloga amandmana koje su predložili e, Sjeverna Amerika, zatim Indija, Europska unija, odnosno otočke e, države. Mnogo je pitanja o kojima tek treba razgovarati i bit će potrebno mnogo diplomacije kako bi se postigao konsenzus, a koji jest u tradiciji protokola iz Montrela. Europska unija je na neki način u tabela put e, ovoj uredbi za florirane plinove koja je usvojena i u Europskom parlamentu. Ako dođe do dogovora stranaka, postupno izbacivanje plinova HFC donijelo bi vrlo velike koristi e, za klimu i uštede od 165 gigatona ugljikovog dioksida do 2050. godine bi se izbjeglo, odnosno od 0,2 do 0,4 Celzijusa zagrijavanje u tom rasponu. Postoje i dodatne koristi e, u području energetske efikasnosti kad, koje bi, do kojih može doći kada se e, ubrzava potrošnja nekog plina prilikom promjene radne tvari u rashladnim uređajima. Do 2050. godine procjenjuje se da ćemo imati 2,5 milijarde raskladnih jedinica, odnosno klimatskih uređaja u e, privatnim domovima. Naravno, e, e, današnji klimatski uređaj ostvaruju uštede u odnosu od 30% u odnosu na one manje efikasne verzije kad bismo dakle razmišljali e, o uštedama e, u smislu ugljikovog dioksida, već tu bi se našao ogroman prostor za uštede. No na vladama da je, jest da odluče na koji će se način pozabaviti plinovima, e, HFC plinovima i zapravo koordinirati svoje djelovanje i suradnju u okviru okvirne konvencije. No, kako god bilo, HFC plinovi su u e, tom području gdje se može ostvariti sinergija između dviju konvencija, okvirne e, konvencije Ujedinjih naroda i Bečkog, e, Bečke konvencije. Ako se stranke odluče pozabaviti aspektima HFC plinova u okviru protokola Montreala, stvorio bi se jedan pozitivan presedan E, naravno razvijene i nerazvijene države bi počele od različitih baznih e, vrijednosti, no postojali bi rokovi i e, angažirani mehanizmi financiranja gdje bi unutar multilateralnog fonda gdje bi razvijene zemlje platile kumulativne troškove bilo kakvog vremenskog rasporeda postupnog izbacivanja ovih plinova iz upotrebe. Poštovani zastupnici, Protokol iz Montreala je pokazao doista da ovakve uredbe, međunarodni protokoli zapravo daju jasan signal industrijama, gospodarstvu i u konačnici ostvaruju e, ne samo zaštitu, ciljeve zaštite okoliša, već i gospodarske ciljeve. Način na koji uredimo ovo pitanje može pomoći da se te koristi jednako pravnije rasporede E, na globalnoj razini. Za neke e, države u razvoju prijenos tehnologije značio da se mogu bolje natjecati na međunarodnim tržištima i pomoglo im je da prošire proizvodnju u vrlo velikim razmjerima. Protokol iz Montreala je bio vrlo uspješan u ostvarivanju svojih ciljeva a to je dakle postupno izbacivanje onih plinova koji štete ozonu upravo zbog jednog nevjerojatno visokog stupnja suradnje znanosti e, e, vlada nacionalnih vlada i e, privatnog sektora želim vam zahvaliti kao ključnim donositeljima politika u području zaštite okoliša na vašem doprinosu ovoj ozonskoj priči priča o zaštitu ozonskog sloja želim vam reći da se e, radujem budućoj plodonosnoj suradnji s vama i isto tako i raspravi. Hvala lijepa na ovome pregledu. Mislim da sada možemo otvoriti raspravu sa zastupnicima. Imamo e, zahtjeve. Od Hvala vam, gospođo glavna tajnice. Hvala vam lijepa na ovoj uvjerljivoj prezentaciji ogromnog uspjeha Montrealskog protokola. Ako uzmemo u obzir koje poteškoće ima protokol iz Kijota i koliko nam je kop sastanaka potrebno kako bismo imali globalni sporazum o klimi, onda je to pomalo čudo da su trenutno sve države svijeta potpisale Montrealski protokol sa svim onim pozitivnim učincima koje ste vi naveli. Ja smatram da je ovaj parlament uvijek e, uvelike podržavao Montrealski protokol i mi smo uvijek e, odaslali delegacije na sastanke COP-a, imat ćemo i delegaciju pri COP21 jedan veliki napredak je taj da smo isto tako izradili zakonodavstvo vezano uz eh, određena vozila koje smo povukli iz prometa. Dakle, vozila koja koriste fluorirane plinove. Postoje različiti prijedlozi koliko sam čuo, postojeće jedna kontaktna skupina koja će raspravljati o tim prijedlozima. Tradicionalno se Saudijska Arabija e, opirala tome, Indija se tome opirala i zarada je sad došlo do određenog poboljšanja, ali Pakistan je podnio veto. Koji su glavni razlozi protivljenja toga da se vozila koja koriste plurjeni plin uključuju u Montrealski protokol? i radi li se tu o e, vremenskom razdoblju kojem je potrebno da to provedu, koji su to glavni razlozi, jer nadopunjavanje Motarskog protokola sa takvim vozilima bi predstavljalo veliki napad. Dakle, vi ste rekli da neke od tih tvari stotine ili tisuće puta ima veći učinak od ugljičnog dioksida. Dakle, kada bismo povukli ta vozila koja voze na te tvari iz prometa, onda bi već postigli veliki napredak. Dakle, kako vi to procjenjujete? Koji su to glavni razlozi onih koji se tome protivlje? Hvala vam gospodine Lajnen. Gospođa Širijat Perik je sljedeća. Hvala vam lijepa gospodine predsjedavajući. Ovo je bila jako lijepa prezentacija i o ovoj temi mi jako puno razgovaramo, ali možda ću uzvod postaviti to pitanje, ali ipak sigurna pitka voda, sigurna pitka voda za poljoprivredu, povezano s onime što ste sada upravo rekli. Nije li to nešto što bi još trebali jače uzeti u obzir, u sve ono kako što ste i vi naglasili? Hvala lijepa i sada gospodin Gramatikakis. Hvala lijepa. Želim izraziti srdečnu dobrodošlicu gospođi eh, Binbili među nama. Eh, želim podsjetiti da smo prije nekoliko godina na jednu konferenciju u Ateni eh, imali vas prisutnu kao ministricu za okoliš, a ja sam tamo bio jedan od skomnih Život je jedan ciklus i evo, drago mi je što ste danas vi ovdje kod nas. Vaša prezentacija je bila kratka, ali vrlo jasna, to su njene glavne prednosti. No, ta tema zaštite ozonskog sloja, tu vidimo da je došlo do velikog preokreta i ja imam dojam da kada govorimo o nekim drugim temama, o temama o kojima se bavimo u našem odboru, a vi znate da je danas izbio jedan veliki skandal u e, industriji teretnih vozila. Ja imam sada osjećaj da su te druge teme baš i kada se radi o nekim drugim temama, da zapravo tu imamo nekako polagan napredak i da se sve više povećavaju opasnosti u tom smislu. Hvala vam. Hvala i sada gospodin Eckhout. Hvala vam gospodine predsjedavajući i hvala vam i na uvodu, na prikazu trenutne situacije vezano s Montrealski protokol. No unatoč tome moram biti iskren, ja sam pomalo još uvijek zabrinut zato što tu govorimo o riskantnim stvarima i mislim da su se pregovori diljem Montralskog protokola usporili. Mi smo prije nekoliko godina smatrali da će to biti e, zasigurno protokol koji će prije Pariza ostvariti svoje ciljeve, ali sada se čini da Pariz na neki način utječe na Montrealski protokol i da ga usporava. Kako vi vidite tu interakciju? Zato što se u Parizu osobe stalno referiraju na Montrealski protokol, ali ja imam osjećaj da što se tiče Montrealskog protokola i sada na neki način tu čekamo na ono što će se ostvariti u Parizu. Ja mislim da to nije dobra interakcija i ta kontaktna skupina koja bi trebala razmotriti različite prijedloge koje bi nešto trebala ostvariti. Mislim, što se nje tiče, koliko ja svačam, nje još uvijek nema. Dakle, kolika je vjerojatnost da znači, će u studenom u Dubaju doći do pozitivnog ishoda? Prije svega kada govorite da svi svjetski predvodnici govore o fluoridnim plinovima. E, SAD i Kina su prije nekoliko godina rekli da će surađivati po pitanju F plinova i da će tu jako brzo postići uspjeh. Mislim, ja mislim da su to samo puste riječi, to ne vidim u praksi. Stoga me zanima, možete li možda malo pobliže naznačiti što vi očekujete od kontaktne skupine, što će ona ostvariti e, i što će se ostvariti u Dubaju. Zatim što se tiče ovih različitih prijedloga koje trenutno imamo pred nama, tu je situacija možda dosta teška jer ja vam trebam postaviti pitanje koje se tiče toga koja je tu uloga Europske unije, koja je tu uloga Europske komisije u tom smislu, a možda vi možete već dati svoje mišljenje o tome. Dakle, mi već imamo zakonodavstvo koje je na snazi, i ja dosta toga znam o tom zakonodavstvu, imali smo dosta ambiciozni prijedlog, ali ono što je sada pred nama, prije svega kada govorimo o onim e, državama koje su isključene pomoću petskog članka, onda je to zapravo nešto što je slabije od onog što je Europska unija htjela, a e, nekako bismo očekivali da bogate države drže korak sa Europskom unijom. Europska unija bi trebali imati dobar razlog reći da bi barem sve bogate zemlje trebale ići istim ritmom kao i mi, a mene iznenađuje to da Europska unija to ne predlaže i stoga me zanima jeste li bi bili iznenađeni time što je prijedlog Europske unije slabiji od onog što Europska unija sama već radi. Zatim, eh, moje treće pitanje vezano uz zemlje u razvoju, dakle one zemlje za koje se pretpostavlja će biti malo sporije. Ne postoji li tu opasnost jer postoje neke zamjenske tehnologije za te tehnologije i stoga što više vremena date zemljama u razvoju, to će oni manje imati koristi od tih najnovijih tehnologija koje su alternative ovome. Ne postoji li dakle i neka tu opasnost i ne bismo li možda trebali tražiti od zemalja u razvoju da se pokreću brže. Hvala i sada gospodin Parnjo. Gospođo izvršna tajnice, dragi kolege. Kao prvo vam moramo čestitati zato što vi ste zaduženi za motelski protokol, a motelski protokol se može smatrati jednom od priča uspješnica u borbi protiv klimatskih promjena svi su se udružili i na taj način smo uspjeli smanjiti 96% e, onih plinova koji napadaju e, od 1985. ozonski sloj. Mislim da takav uspjeh daje nadu da se može u Parizu postići svjetski globalni porazum e, i da možemo slično postići kada se radi o sakleničkim plinovima. Ja sam izvjestitelj vezano uz COP21 o tekst o kojem smo upravo sada malo prije glasali, prije našeg sastanka i u tom tekstu mi je bilo važno da kažemo da je eliminacija fluorougljikovodika jedan od glavnih ciljeva COP21. Iako mi predstavljamo samo jedan posto ukupnih emisija stakleničkih plinova, e, ipak bilježimo porast u tim plinovima i tu se radi su tako o vrlo opasnoj tvari za ozonski sloj. E, emisije uličnog dioksida e, koji su e, jednaki HFC-u su se popeli za 8% između 2004. i 2008. godine. Dakle, vidimo da borba protiv klimatskih promjena nije jednostavna naš put je popločen dobrim namjerama, e, ali imamo mnogobrojne izazove prema nama i stoga je moje pitanje. Kako vi gledate na tu borbu? Dakle, potpuna eliminacija plinova, fluorouglikovodika. Može li se to jako brzo postići nakon što se očekuje da će doći do vrhunca porasta tih emisija 2050. godine i zatim isto tako naravno potrebna nam je tehnološka ka inovacija u proizvodima, potrebno, nam je, potrebno su nam međunarodna financijska sredstva kako bismo pomogli svim onim državama, posebno onima koje su najslabije razvijene, kako bi se prilagodile toj novoj situaciji. Multilateralni fond za provedbu Montrealskog protokola e, je nastao 1990. godine, dakle trebali možda nešto tu ažurirati po vama? Hvala vam lijepa, gospođa Dornano. Hvala vam lijepo gospodine predsjedavajući, gospođo glavna tajnice. Kao prvo jedna primjedba. Bečka konvencija za koju ste vi zaduženi određuje kako pravila o međunarodnoj trgovini e, robom, tako i zaštitu ozonskog sloja. Ne smatrate li da je to proturječno? Ipak, Montalski protokol se čini uspjehom što se tiče smanjenja um, fluorougljika, a sada moramo eliminirati zamenske tvari za te plinove. Mnogo posla je pred nama i stoga prelazim na jedno pitanje. Ja bih htjela čuti vaše mišljenje o dvijema stvarima. Koji su prema, vama elementi koji su bili odlučujući e, u uspjehu monetarskog protokola i koji bi nam poslušali kao uzor za COP21? I drugo pitanje sporazumi o slobodnoj trgovini poput e, transatlantskog sporazuma, jesu li oni usklađeni sa vašom misijom e, i dakle s vašim misijom koji se tiče zaštite prirode i zaštite cijele planete. Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa, gospođa Kildonen. Hvala vam lijepa. Želim zahvaliti na vašem dobrom izlaganju. Klimatske promjene, to ja pretpostavljam će dovesti do velike izbjegličke krize, prije svega zbog problema s vodom. A trenutno smo suočeni s izbjegličkom krizom koja već sada predstavlja izazov. A mi niti ne znamo koje krize nas očekuju u budućnosti, kojeg razmjera. U tom smislu bih ja doista htjela zatražiti da shvatimo koliko su važni ovi klimatski ciljevi, a to pretpostavlja da već i kratkoročno trebamo spustiti e, gonje granice za emisije ovakvih plinova. Ja dosta o tome znam iz znanstvenih krugova. Znam da je najodlučnija tu praksa. Dakle, kako možemo iskoristiti inovacije, kako možemo iskoristiti europski know-how, kako bi se mogle smanjiti emisije na području Europe, ali i diljem svijeta. Hvala. Mislim da nema drugih e, javljena za riječ. Stoga ću sada predati riječ e, gospođi Pirpili kako bi nam ona pružila odgovore. Hvala vam lijepa na vašim pitanjima. Pokušat ću odgovoriti na većinu njih. Prvo je pitanje vrlo jasno. Koji su razlozi protivljenja? Ja bih rekla da je došlo do napretka u proteklih nekoliko godina. Vrlo je važno i to što strane trenutno sada raspravljaju. E, HFC plinovi su plinovi koji su popisani na UN-ovom popisu, e, to su C i sada strane pokušavaju dovesti to pod nadležnost Montrealskog protokola. Mi smo uvijek radili tako da smo se svakom temom zasebno bavili, a sada po prvi put u praksi pokušavamo ostvariti istinske sinergije između dvije konvencije koje neposredno imaju e, isti cilj, ali izravno nakako e, se tu radi o tome da se želi zaštititi globalni okoliš. Postoje različiti stajavi i oni su vezani uz e, kombinaciju parametara. Jedno, jedan parametar je timing – za svaku raspravu je potrebno određeno vrijeme kako bi ona dozrela. Treba prikupiti argumente, analizirati ih, e, zatim ponuditi jedno prvotno rješenje. Tu se radi su tako i o novcu. Državama je potrebna e, sigurnost da će multilateralni fond pokriti e, velike troškove tranzicije. Tu se također radi i o obvezujućem klimatskom sporazumu kako za razvijene zemlje, tako i za zemlje u razvoju. I to je dosta jak argument za neke države u razvoju. Dakle, to da do sada pod UNFCCC-om uh, nisu imali nikakve obveze po tom pitanju. I ako se oni dogovore oko toga da će HFC plinovi biti dio Montalskog protokola, onda će oni odmah morati postupno krenuti u smanjivanje emisija prema vremenskom okviru koje će strane ugovoriti, ali će imati također i tu odgovornost da e, postupno smanje emisije e, ugljikovodika. naravno sa mm, određenim mehanizmom, sa određenim vremenskim e, planom, ali to je za njih jako, jako važno pitanje. To su neke od razloga zbog kojih postoje, zbog kojih postoje A ono što bih htjela reći, jer sam htjela odmah odgovoriti na to je li došlo do napretka u pregovorima ili su se pregovori usporili. Pa znate, kad sam se ja priključila toj raspravi, onda su strane iznosili mnoge argumente zajedno. Rekli su da to pravno gledano nije moguće, dakle da nije moguće plinove ovaj HFC isključiti iz e, sporazuma o klimatskim promjenama i uključiti ih u Montrealski protokol. Zatim su bili tehnički argumenti prisutni da ne postoje alternative, a u nekim regijama još uvijek imamo izazove kako bismo dokazali da alternative postoje ili da će postojati možda u budućnosti. Tu se radi o pitanjima vezanim uz stvaran život. Postoje zatim isto tako pitanja vezano uz financijske zahtjeve. A kako bismo napredovali, moramo na raznovrstan način se pozbaviti tim argumentima i pobrinuti se da možemo riješiti neke izazove i tu moramo biti uvjerljivi strane su već dugo uključene, već šest godina u taj e, suštinski važan dijalog, to je točno, ali 2015. će imati priliku raspraviti ne samo o jednom ili dvijema prijedlozima amandmana, nego čak o četiri prijedloga amandmana i ti prijedlozi će možda bolje odgovarati njihovim potrebama. Drugo pitanje tiče se poljoprivrede i mnogih drugih važnih okolišnih pitanja. Mislim da ste vi postavili jedno opće pitanje, dakle da ne možemo potpuno odvojeno gledati na okoliš i jedan od izazova Montrealskog protokola, unatoč tome što je imao velik uspjeh, je taj da smo uh, uspjeli smanjiti kemijske tvari koje iako ne smanjuju ozonski sloj, ipak doprinose e, zagrijavanju planete. A moramo dobro znati što dakle, dobijamo i što gubimo kada razgovaramo o e, okolišnim problemima u okviru različitih sustava. Jedino što mogu reći što se odnosi baš na Montrealski protokol jest to da mi postupno smanjujemo Metilbromid, to je jedna tvar koja se većinom koristi u poljoprivredi. I iako je možda najteže riješiti pitanja koje se upravo bave poljoprivrednim e, tehnikama, jer tu imamo velik broj dionika, mislim mi smo ipak e, uspješni kada se radi o toj tvari. Ali vašu pitanje ću shvatiti kao to da moramo imati holistički pristup, a ne segmentirani pristup i to je nešto što možemo sada učiniti i što pokušavamo riješiti unutar Montrealskog protokola. Četvrto, zapravo teče pitanje, ticalo se pesimizma, je li pesimizam, opravdan? Spomenut je primjer Kine. Ja mislim da da, postoje mnoga pitanja što se tiče okolišnih pitanja gdje možda nismo toliko zadovoljni sa napretkom. No, budući da sam ja uključena u rad Montrealskog protokola i u strukturu Montrealskog protokola, ja svačam i ja vidim zašto je Montrealski protokol osvadio uspjeh. Kao što sam rekla, mislim da imamo tri glavna pitanja – a vi ćete to sigurno znati cijeniti, e, profesore, profesore Dakle, jedno je um, činjenica da sad imamo interakciju znanstvene zajednice i političke zajednice. Dakle, prvo smo imali međunarodnu znanstvenu zajednicu, isključivo, i ona je, ona je ukazala na ove opasnosti političarima. Zatim smo imali odmah mehanizam za financiju koji je pokrivao e, troškove. Imali smo posebne obveze koje su preuzete, koje su preuzeli kako razvijene države, tako i države u razvoju, sa vrlo razvijenim vremenskim planovima za postupno smanjenje emisije. Zbog toga mislim da je Montarski protokol važan kada će strane, kada će nacije razgovarati o e, razvojnom programu za razdoblje nakon 2015. godine, zato što postoje primjeri okolišnog upravljanja unutar Montrealskog protokola koje nacije i države mogu koristiti i na drugim područjima. Kina je e, bila dosta od velike pomoći, dosta je bila konstruktivna u raspravi o Montrealskom protokolu i to mislim da je zbog toga što sve te pretpostavke koje sam ja objasnila, te se pretpostavke bile ispunjene. Zatim četvrto pitanje e, ticalo se e, vrlo riskantnog trenutnog položaja i je li došlo do napretka ili do e, usporavanja u napretku. Mislim da sam na to odgovorila. Što se tiče kontaktne skupine i ono što mi smatramo će se dogoditi u Dubaju, mislim da je definicija uspjeha nešto što je jako promjenjivo definicija uspjeha je nešto o čemu se moraju suglasiti same strane i same potpisnice. Ono što mogu reći sa strane tajništva je to da smo mi spremni e, započeti pregovor unutar kontaktne skupine. Strane su već raspravljale o tome o čemu će se raspraviti i koje su to ključna područja za koje žele naći rješenja. i mogu reći da smo mi dosta sada blizu već toga da započnemo sa službenim pregovorima. Imali smo prvo zanimljivu raspravu u Parizu, zato što su strane po prvi puta na sjednici raspravili o sadržaju e, četiri prijedloga amandmana i imali smo i pitanje i odgovore vezane uz to da razjasnimo određene propise unutar svakog prijedloga amandmana. I stoga mislim, kao što sam rekla, da postoji perspektiva za uspjeh, da postoji očekivanje da će se postići sporazum, da će se u Dubaju službeno započeti pregovori, no ja dijelim jednaku e, zabrinutost kao i vi. E, ja smatram da je COP21 međusobno povezan sa Dubajom, a mi ne znamo hoćemo li u Dubaju dobiti pozitivan signal za COP21 ili će biti neke strane koje će čekati kako bi vidjeli što će se dogoditi u Dubaju prije nego što započnu službene pregovore unutar Montralskog protokola. No, ja smatram da ako se strane u Dubaju politički obvežu na to da se unutar Montrealskog protokola riječi pitanje upravljanja plinovima hfc onda će to imati pozitivno, pozitivan odraz na pregovore o globalnom klimatskom sporazumu. Što se tiče vašeg pitanja, je li prijedlog Europske unije slabiji od eh, uredbe o floriranim plinovima? Ne želim sada ući u tu definiciju toga što je jače, što je slabije kao prijedlog, jer ja mislim da je to najvažniji doprinos Europske unije ovim raspravama koji se trenutno odvijaju. Mislim da je amandman Europske unije promijenio tijek rasprave. Mislim da je došlo do oslobođenja mnogih glasova kako bi se svi okupili oko jednog stola. Stoga mislim da važnost Europske unije nije toliko u propisima, jer će se na kraju dana po tom pitanju postići kompromis, ali doprinos prijedloga Europske unije je bio taj da je netko podnio alternativni amandman za raspravu. Jer, znate, u proteklih šest godina smo imali prijedlog e, Sjeverne Amerike i prijedlog e, svih otočnih država i tu se radilo zapravo o istim prijedlozima sa malim razlikama u pojedinim odredbama. I strane su tu bile u jednom vrsti zastoja, raspravljale su o istoj stvari i to nije doprinjelo tome da se ostvari napredak. Činjenica da imamo danas e, prijedlog Europske unije i da imamo indijski prijedlog, prijedlog je doprinjelo raznolikosti u različitim gledištima i to je dovelo do toga da je ukinut taj zastoj. I zbog toga kažem dakle, da od srpnja sada već vodimo rasprave o specifičnim odredbama iz tih četiri prijedloga amandmana. Budući da nam još dosta predstoji prije nego što nađemo kompromis o amandmanima. Ja mogu reći da je Europska unija e, dala važan doprinos u tome da razbije taj zastoj i da strane budu spremne raspravljati onome o čemu prije toga nisu htjele raspravljati. Zatim jedno pitanje se su tako ticalo vrlo razvijenih tehnologija i zašto država u razvoju ne koriste tu mogućnost da odmah prijeđu na razvijene tehnologije. Tu imamo dva pitanja. Kao prvo države u razvoju žele imati e, sigurnost e, vezanu za alternative koje postoje na, tržištu. Mislim da je to vrlo logična rasprava i vrlo logična reakcija. I kao što znate možda, Montrealski protokol ima tri panela, tri, tri panela za procjenu. Jedan od njih je panel za tehnološku i gospodarsku procjenu i on se u biti bavi tehničkim alternativama koje postoje globalno na tržištu, ali on isto tako se bavi izračunom e, troška vezanih uz e, to koliko će koštati tranzicija. Dakle, zemlje u razvoju žele znati postoje li takve alternative, a što se tiče dakle toga da države u razvoju ubrzaju svoj razvoj, pa mislim da su države u razvoju već dale signal svojim industrijama i to je isto tako i signal za, razvijene države da moraju sada ozbiljno pristupiti tim pregovorima. Jer možemo na kraju dana imati tu situaciju da alternative postoje na tržištu, ali da države u razvoju nisu iskoristile mehanizam za financiranje razvoja. Mislim da ćemo im sada pružiti to da mogu donijeti pravu odluku u pravom trenutku koja će im omogućiti napredak. Glede sedmog pitanja, kako možemo kombinirati eliminaciju ET Kijeva i kako možemo dakle zamijeniti ponovno te naše florirane stakleničke plinove Mislim da ste vi već sami dali odgovor na to i to se zna da imamo recimo međunarodno financiranje, predviđa sam zato u okviru Montrealske Montrealske konvencije i mislimo da je to jako jak signal bio svim industrijama i gospodarstvu i zbog toga smo upravo i uspjeli tako jer prema onom rasporedu kojeg smo imali da se polako isključuje svi mogući FKV odnosno fluorirani staklenički plinovi smo i postigli tako dobre rezultate kao i freoni. Ova zadnja tri pitanja su se odnosila na elemente koji su učinili Montrealski protokol tako uspješnim. Ja mislim da sam to već iznijela i spomenula. Prvenstveno, dakle, imamo ekološko upravljanje, uključujući financijske mehanizme koji su predviđeni. I to je 190, zato što se 197 zemalja koje se pridružilo protokolu i obvezalo da preuzmete financijske obaveze, a s druge strane smo imali i jako razvoj znanosti, sudjelovanje znanosti i razvoja koji su bili nada sve učinkoviti i pratili cijeli protokol, njegovu implementaciju. Postoji još jedna stvar koju sam u vezi s tim htjela iznijeti. Montrealski protokol bavi se vrlo specifičnim određenim sektorima industrijskim i ali i korisnicima. Iako, mislim se, klimatske promjene bave, recimo, velikim područjima, jer ugljični dioksid CO2 se nalazi posvoda u energetici, industriji, u proizvodnji, u svemu, onda mislim da bez obzira što se Montrealski protokol odnosi na vrlo specifične segmente, mislim da se zapravo sve treba uključiti. I mislim da je to onaj najveći izazov koji ima okvirna konvencija UN-a o klimatskim promjenama, dakle da te stvari primjeni na apsolutno sve segmente ljudskog djelovanja i proizvodnje. Na kraju smo imali isto tako još pitanja. o tome u kojoj mjeri je to sve kompatibilno sa zaštitom prirode i klime što se događa. No, mislim da je to jedno vrlo zanimljivo pitanje koje nadrasta i moju ulogu. I međutim, ono što mogu reći je da se mi bavimo jako puno međunarodnim trgovinom i različitim odredbama kako bi se ta trgovina trebala odvijati. Recimo jedna od stvari kod kojom se bavi Montrealski protokol je da se pogleda u kojoj mjeri je trgovina kemikalijama u svijetu dozvoljena ili ilegalna, jer znamo da mora dakle se prema Montrealskom protokolu kod trgovine kemikalijama isto poštivati različite standardi i zaštitni koji su nametnuti inače postaje ilegalno. Na kraju znanstveni odbor je sam donio neke standarde koji su apsolutno primjenjivi i na globalnoj razini, a svakako da su potekli iz klimatske konvencije okvirne. Kao što smo već rekli, ovaj znanstveni odbor za procjenu je, za evaluacije koji je sastavljen prema Montrealskom protokolu imamo, to je jedno vrlo nada sve ugledno globalno tijelo u kojem imamo svjetski poznate znanstvenike iz NASA, iz, Cambridgea, iz cijelog svijeta, dakle sa najjačih sveučilišta i znanstvenih instituta i sličnih e, institucija. I oni svake četiri godine objavljuju, da kažemo, svoj svoje nalaze o tome što se dogodilo u proteklom razdoblju, kako se mijenja ozonski sloj, tu daju recimo ne samo podatke nego i svoje spoznaje i naravno da je jako povezan ozonski sloj njegova oštećenja sa promjenama klimatskim klima i ozon. I mislim da je upravo to jedna od velika stvari Montrealskog protokola. S Montrealskim protokolom smo počeli razgovore globalne o toj vezi i upravo su znanstvenici tada rekli koji to plinovi svi, dakle i florirani staklenički plinovi i freoni koji su ljudskog podrijetla, kao su raskladni plinovi, prave te probleme nam nameću i oni razaraju taj ozonski sloj. I dakle, oni su sa Montrealskim protokolom, kad se uspostavio sa znanstvenim našim odborom za evaluacije, upravo došli do toga da potpuličimo te rezultate i da pratimo situaciju kontinuirano kako se ona mijenja. Hvala vam lijepo na vašim pitanjima i hvala vama na vašem gostovanju, no prije nego što zatvorimo i zaključimo raspravu o ovoj temi, moram pitati Europsku komisiju, koju imam svoje predstavnike danas isto među nama, da li imam neke mogućnosti za reagiranje, ali htjela sam, htjela sam pitati zašto je prijedlog Europske unije u okviru Montrealskog e, protokola zapravo manje ambiciozan od ostalog. na zanima kako je sada stajalište komisije o tome i zašto ste malo manje ambiciozni nego što smo očekivali, nego što su to možda drugi velike globalni igrači. Hvala lijepo predsjedavajući, hvala vam na ovom vrlo relevantnom i aktualnom pitanju. Naravno, ja nisam slučaj za florirane planove, ali pokušat ću da se nadovezati na onaj vrlo diplomatski odgovor kojeg je dala već izvršna tajnica Montrealskog protokola da budem jednako tako diplomatski. Mislim u svakom slučaju da se moramo vratiti malo unatrag, recimo u 2007. godinu, kada smo govorili o tome da se ODS-ovi i dakle svi tvari koje razaraju ozon polako povuku iz proizvodnje kompletno unište. I mi znamo da onda Evropska unija da će to do 2020. uništiti a i kompletno povući ih iz postojanja dok zemlje u razvoju do 2035 a znali smo da su neki bili vrlo ambiciozni odlučili to već do 2010. maknuti s i kompletno uništiti. Recimo SAD, Kanada, Australija, Japan su bili vrlo ambiciozni, oni su dakle tražili alternativu za to i vrlo brzo krenuli. Kad smo mi došli do uredbe o floriranim plinovima, vidjeli smo da imamo de facto jako puno mogućnosti koje su već razvijene, alternativa za korištenje i da trebamo ubrzati naš prelaz na to. Međutim, to je bila naša stvar, ali nije ostatak svijeta to mogao pratiti, te ambicije. I kad je došlo do prijedloga, čiji je glavni zapravo cilj bio da se prekine upravo ovo, ova pat pozicija, ovaj zastoj u pregovorima, da se nešto novi prijedlog stavi na stol kojeg bi mogli jednako prihvatiti i razvijene i zemlje u razvoju, onda se to činilo na prvi pogled da je to malo manje ambiciozno naravno od onog s čim smo mi krenuli. Ali kao što je izvršna tajnica rekla, nešto što bi trebalo pokrenuti ponovno pregovarački proces. Jasno je da su razvijene zemlje tu primoravale zemlje u razvoju, jednu, tjerali ih u puno težu situaciju. Prema tome mi smo morali ublažiti svoje ambicije da bi našli, kao što vidite, to je dakle dijelom povijest, dijelom taktika, da bi se pregovori nastali i da bi opće to globalno se vuklo dalje. Evo, to je otprilike odgovor na to. Hvala lijepo, iako mislim s tim odgovorom nisu sve baš sretni, ovi koji su postavljeni, ali bože moj. Da, možda je to bila jednostavno prevelika razlika između Evropske unije i ostalih zemalja. Mogli ste trebali predložiti Evropskoj komisiji da ne naprave sad ponovno još veći ja sa ovim uredbama koje će prihvatiti. Dakle, ja mislim da bi se to kod prve stvari moglo to točno okrenuti ono što su oni rekli, a kod ovog što su rekli to povijesnih razloga, tog taktike, mislim da uopće nije pametno krenuti u prijedlog već s jednim kompromisom koji još nije ni postignut. Ali to je vjerojatno još jedna druga, vrlo relevantna i aktualna priča o kojoj ćemo drugom prilikom. Dobro, mislim da možemo s time zaključiti raspravu o ovoj točki dnevnog reda i zahvaljujemo našoj gošći na mogućnosti koju nam je dala da s njom i u njenoj nazočnosti raspravljamo o tim važnim temama koje će se o kojima će biti govora na predstojećoj Pariškoj konferenciji stranaka konvencije o klimatskim promjenama. A sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Mislim da je to vrlo važna točka dnevnog reda jer smo vidjeli to, mi smo to i ubacili naknadno jer je tako važno, jer smo svi gledali na naslovnicama novina ovih dana e, velike rasprave o toj novom skandalu. Sad se trenutno vodi jedna razmjena mišljenja sa komisijnim stručnjacima o tome kakvo je stanje stvari u tom skandalu sa Volkswagenovih makinacija oko ispušnih plinova. Vi znate da smo i mi danas ujutro glasovali o jednoj modifikaciji postojeće uredbe o emisijama, štetnim emisijama iz vozila. Ali mi dobro znamo, a i pitali smo, Dakle, znamo dobro i danas smo to ponovno glasovali o tome u, amandmanu 7 u vezi naše rezolucije. Mi znamo dakle kako izgledaju emisije i iz vozila u kojoj mjeri su štetne te emisije i da je to ona prava rasprava o kojoj moramo sudjelovati. Znamo da komisija radi na tom području, ali isto tako nam je s druge strane sad poznati curio ovaj ogromni skandal Volkswagena sa manipuliranjem tih vrijednosti pa sad imamo, vidjeli smo da su tu problemi krenuli iz SAD-a, ali nas sad jako zanima kakvo je stanje u Europskoj uniji. Nas zanima da li ćemo i u našem području uskoro doživjeti isti problem, suočiti se sa takvim manipulacijama emisijskih vrijednosti izvozila, da li i drugi proizvođači možda imaju te probleme. To nas sve zanima i zato mislim da je jako bitno tu razmijeniti mišljenje s komisijom, pa moram se jasno ispričati da smo ovaj, tako kratkoročno dodali ovu točku na dnevni red i obavijestili komisiju da želimo s njom razmijeniti mišljenje da vidimo šta, možemo očekivati kako je trenutno stanje ali zaista to je jedna vrlo friška priča a da počnemo s raspravom dajem prvo riječ gospođi Joani Kopsker iz e, glavne uprave za rast Europske komisije da nam da prvo jedan pogled Europske komisije njihovo za sada mišljenje o toj cijeloj aferi i o tome što možemo očekivati. Izvolite. Hvala lijepo predsjedavajući, dobro jutro svima. Hvala vam na pozivu. I naravno da mi razumijemo zanimanje Europskog parlamenta za taj slučaj bit ćemo vrlo sretni prezentirati vam naša dosadašnje spoznaje o tom ka šta trenutno kako je stanje i zatim vam reći kako mi taj problem sagledavamo i što namjeravamo činiti idućih dana i tjedana. Prvo dozvolite da vas uvjerim kako je komisija duboko zabrinuta zbog ovog što se dogodilo i mi jako ozbiljno to sve skupa tretiramo i cijelu tu priču i pokušavamo istražiti sve do kraja. Prvo moramo znati što se točno dogodilo, koje su sve implikacije i zatim što će sve biti potrebno počiniti. Šta smo do sad učinili? Prvo, smo stupili u kontakt sa američkim vlastima, sa Agencijom za zaštitu okoliša koja, koja je glavno sjedište u Kaliforniji koji oni znaju najbolje što se točno dogodilo, koji su bili razlozi da taj skandal izbije i koje će oni i da vidimo koje će oni korake službene sljedeće poduzeti. Zatim smo preustupili u kontakt sa samim koncernom Volkswagena kao i sa njemačkim vlastima koje daju dozvole za njihove ovozila, proizvodnju, izvoz i sve ostalo. I e sad, e, dakle, s jedne strane imamo kontakte sa e, njemačkim tüv dakle njihovim vlastima za odobravanje proizvodnje i sa američkim vlastima i vidjeli ćemo koji su početni ishod, rezultati njihovih istraga jer oni jedni i drugi provode istragu. Naravno, vrlo, vrlo smo rano faze, prema tome ov, danas je malo prerano da bih vam mogao odgovoriti na sva vaša pitanja. Ne znamo da li su još Volkswagenova vozila i u Europi pogođena, da li se i tu manipuliralo ispušnim vrijednostima ispušnih plinova, ali to mislim da je dobrim dijelom i naravno spadaju nadležnost europskih nadzornih tijela koja prate sve što je na tržištu i to će se vidjeti idućih dana. A kažem, istrage, istrage su otvorene i dobit ćemo naravno rezultate od onih koji su izravno uključeni. A sada da još nešto kažem, koji je okvir, ono, okvir unutar kojeg mi djel, radimo, djelujemo. Kao prvo, mi imamo jasno svoje granice koje su određene uredbama europskim Prema tome, tu se moram, te, naše granice, dakle, evropsko pravo dalo, moraju se oni poštivati, a prošlog mjeseca smo dobili čak još strože zakonske propise u Europi za sve registrirane vozila, sve aute drugo i mi na temelju toga radimo. Drugo mi govorimo o homologaciji vozila i o sustavu koji nam omogućuje da sigurna vozila stavljamo na tržište i sa točno kontroliranim i nadziranim emisijama štetnih plinova. I to se dakle i harmoniziralo unutar Europske unije, a isto tako imamo neovisne organizacije koje to u nacionalnim zemljama nadziru. I prema tome mi ćemo vidjeti što se s tim događa. Trenutno se vodi istraga i provodi se testiranje i komisija što inače već duže vremena znate radi da, da laboratorijski e, testovi ne mogu točno odraziti sve prave emisije koje nastaju tijekom vožnje pa onda smo došli do jednog mi pripremamo jedan drugi paket zakonskih propisa koji ćemo dodati postojećim uredbama koje već imamo i taj drugi paket mjera će nam omogućiti i dozvoliti da auti koje stavimo na cestu da tu dakle granice da se točno granice u, već kod proizvodnje ugrade adekvatne tehničke stvari koje će ograničiti štetne emisije koje se onda mogu jasno i bez problema uvijek mjeriti i time će se onda de facto poštivati apsolutno poštivati sva uredbe Europske unije. Druga stvar koja će biti u tam paketima je da se pobrinimo da se homologacija vozila kompletno provodi i da se sva auti koji nisu prošli tu homologaciju ili nisu zadovoljili tim unificiranim kriterijima Europske unije povuku s tržišta. Nadalje, počeli smo raditi na daljem poboljšanju tih naših mehanizama za nadzor tržišta u Europi da vidimo da li se sve poštuje. U ovoj trenutnoj situaciji jedan veliki broj nacionalnih država već posao svoje istrage, govorimo o Italiji, Francuskoj i Njemačkoj naravno, u vezi Volkswagenovih vozila i cijelog tog skandala i oni će nam dati jednu, pružiti onu prvu široku platformu kada iznesu svoje rezultate istraga van pa ćemo onda ići u razmjenu informacija. Osim toga, Idućih dana kanimo organizirati sastanak svih vlasti nacionalnih koje su nadzorne i nadležne za homologaciju vozila u svojim zemljama ovdje u Briselu da vidimo da li su ti svi sustavi dovoljno dobri, da li su usklađeni i da li će tu trebati izmjena daljnjih poboljšanja. To je otprilike ono što mi kanimo učiniti ovih dana i sljedećih dana i dakle u kratkoročnoj budućnosti. A inače smo sretni da možemo uvijek odgovoriti dalje i obavijestiti vas o daljnjim tokovima istrage. Hvala lijepo siguran sam da ćete sada u raspravi imati čitav niz pitanja jer je popis pitanja velik, ogroman i prema tome počinjemo odmah sa Peterom Lizom. Hvala lijepo Giovanni kao našem predsjedavajući. Hvala na ovoj brzoj, brzoj reagiranju i hvala Europskoj komisiji da su bili dovoljno fleksibilni da pošalju svog predstavnika odmah nama danas na ovaj sastanak našeg odbora jer ovo je veliki problem, problem u kojem je ugroženo ljudsko zdravlje. Mi nismo ovo sve skupa tako ozbiljno shvatili zbog bilo kojeg razloga nego zato što je opasno. I mi govorimo naravno o štetnim emisijama, imamo točno određeno kolike su koliko moraju, koliko smiju biti te vrijednosti štetnih emisija velike, a da ne bi onečistile zraka. Mi znamo koje imamo vrijednosti koje su nam zadane europskim e, propisima o čistoći zraka. Prema tome, ako su te emisije štetne i ako su tu manipulirani bili podaci, onda to može direktno ugroziti e, ugrositi zrak koji udišemo i ljudsko zdravlje. I sad, naravno, Volkswagen je vjerojatno taj koji je tu grešku počinio i ta istraga mora biti provedena. Moje veliko pitanje komisiji, vi ste samo to naznačili, dali naslutiti u svojem iskazu, ali me zanima, jeste li vi sigurni da je to problem Volkswagena? Mi smo prije nekoliko mjeseci već imali neke informacije, dakle jedna organizacija humanitarna njemačka pomoć za okoliš se zove, dakle ekološko humanitarne su govorili da su kontrole u Americi puno strože i da se mora mislim već krenuti s time da se u Americi e, da se u Europi zapravo na mnogim, na mnogim stranama kod mnogih proizvođača E, stvari manipuliraju, varaju i skrivaju. Ali se to u Europi nije primijetilo jer naše kontrole nisu tako stroge kao što su američke. Zato je Americi to krenulo s Volkswagenom. I zato pitamo komisiju da li ima i drugih proizvođača i drugih auta kod kojih je tako u Europi nije istraženo, a de facto su potencijalna opasnost i zatim još nešto kod ovih e, granica CO2 i potrošnje goriva. Imamo isto probleme. Svaki vozač nada će više potrošiti u praksi goriva i više kroz to imati štetnih emisija nego što se to događalo u test, fazi testiranja vozila. Pa sad smatramo da nam treba jedna puno realističniji način postupanja, ne samo kod ovih manipuliranih vrijednosti uspošnim plinovima, nego i kod vrijednosti potrošnje goriva i onog što se poslije događa. Hvala lijepo sada Matijas Grote. Hvala vam, hvala što je komisija došla. Mi smo prošlog tjedna i pretprošlog tjedna već počeli raspravu o ovom izvješću kojem smo sad glasovali. Ja isto naglašavam, nigdje se ne laže i ne vara više nego kod upravo ovih e, utvrđivanja emisijskih vrijednosti na različitim tehničkim pregledima i drugim mjestima gdje se testiraju vozila. I stoga moje pitanje komisiji kako ste vi nadzirali provjeru vozila, tehnički pregled vozila. Da li su vozila i kod homologacije ili kod tehničkih dozvola odvožena samo na obično mjesto za tehničku provedbu i šta se onda činilo. ako niste proveli kontrolu kontrole vozila, zašto niste i u kojoj mjeri, kako izgleda taj zapravo ciklus vožnje, driving ciklus i kako, kad ćemo mi napokon dobiti od vas nekakve korisne, uporabljive informacije o tome. Naime, već je kolega Lize malo prije rekao, to nije nikakva mala priča, nego je to jedna vrlo opasna stvar, potencijalno jako opasna stvar. I kad sam ja bio izvjestitelj za Euro 5 i Euro 6, bojao, borio sam se borio za oštre granice kod štetnih emisija i uspio sam u ponečemu. Međutim, ova sad, ovo, ovo što sad se tu nazire i ova tiha govorkanja i ove glasine i ovo što se, što mi sumnjamo, već deset godina postoji u prostoru, naime da se skrivaju pravi podaci i da se i da se tu koješta manipulira sa kroz software na razne načine sa tim uređajima koji trebaju izmjeriti štetne emisije vozila. I zato vas pitam šta ste vi u smislu toga učinili, koje ste kontrole konkretno proveli i ko će de facto čuvati ugovore naše temeljne od Hvala lijepa. Miss Gerling, izvolite. Hvala lijepo predsjedatelju. Naravno, o ovome smo u odboru nedavno razgovarali i glasovali smo o zakonodavstvu o kvaliteti zraka, tako da smo svi donekle upoznati s problematikom. No, iz ovoga je sada jasno da nadamo se i da se svi zajedno e, razumijemo da je riječ o potpuno drugačijem procesu ovdje u Europskoj uniji u odnosu na onaj u Sjedinjenim američkim državama. Kada pitate kakvo se testiranje provodi na terenu, odgovor je nema europskog imperativa za testiranje na cesti zato što imamo tipno odobravanje vozila. Mislim da ni za koga nije ili ne bi trebalo biti iznenađenje da takvo odobravanje, tipno odobravanje ne daje rezultate u skladu sa e, zahtjevima jer e, primjerice kod eura 4 ako već i sami rezultati pokazuju da se ne dostižu te granične vrijednosti, mislim da onda ovo ne bi trebalo biti nikome iznenađenje. I ja kao i izvjestitelj o ovome smo već e, dulje e, razgovarali. Mislim da smo to stavili u izvještaj da osim ako komisija ne osmisli novi i osnaženi e, odnosno osnaženo testiranje pri vožnji u realnim uvjetima predlažem da se prebacimo na američki sustav ili tip provedbe nadzora. Evo, to bi bio e, to bi bila alternativa. Ono što bih ja zamolila kolisiju jest da nam kažu priznaju li da ovaj proces tipnog odobravanja je zapravo samo po sebi e, fluidno i ne, ne mislim to ovdje osobno, ne upućujem to, ispričavam se što ne mogu vam izgovoriti vaše ime jer ste vi e, razmjerno novi ovdje i priznajem da je program odnosno postupak osnaženo, da li on ispunjava svoju svrhu, hoćemo li doći uopće do te točke koju želimo, jer naravno industrija usporava cijeli proces, nadam se da će se krenuti napredno. Jesmo li zadovoljni uopće sa ovim procesom tipnog odobravanja uopće? i voljela bih čuti što komisija misli o tome. E, želim samo još naglasiti da ovo se ne odnosi samo na dizelske motore. Naravno, kod njih e, su stvari jasnije, no postoje problemi i sa benzinskim motorima i tu se mogu poboljšati emisije kada bismo imali naravno bolji sustav nadzora i trebali bismo i o njima razgovarati zajedno umjesto da demoniziramo samo jedan e, oblik, odnosno jednu vrstu e, vozila, motornih vozila. Hvala lijepa. A sada gospođa Jatelmanaki. Hvala lijepa. Zahvaljujem na ovom brzom djelovanju koje je dovelo do uvrštavanja ove teme na naš dnevni red. Zahvalni smo na tome što je Europska komisija danas ovdje s nama. Ovaj skandal sa uh, falsificiranjem rezultata emisija u Volkswagenu je na samom početku, no mislim uh, da je to za nas ujedno i znak za uzbunu da se ozbiljnije pozabavimo pitanjem uh, udovoljavanju standarda emisije i odnosno da priznamo da postoji veliki nesrazmjer između E, standarda i onoga što se u stvarnosti događa. Naravno, pred nama je veliki posao na uspostavljanju poljuljanog e, povjerenja. U, punoj e, mjeri podržavam sve ono što je rečeno i doista je žaljenja vrijedno ovo što smo čuli upravo zato što smo nedavno glasovali o vjerodostojnim testiranjima koja se temelje na performansama pri vožnji, a sada smo evo suočeni s ovim skandalom to znači da Europski parlament i komisija trebaju preuzeti na, na sebe tu zadaću da se ovo pitanje e, pojasni jer je čisti zrak e, pravo svake osobe, osobe. Mislim da su nam zato potrebne činjenice, no potrebna nam je i kontrola, potrebne su nam provjere kako bismo bili sigurni da svi, da, da svi podaci koje dobivamo sa tržišta jesu valjani i točni. Također trebamo imati na umu da e, ovo treba imati utjecaj na pregovore o e, ttip Ranije sam mislila da je pozitivni razvoj događaja to što imamo samo jedan, ujed, znači jedinstveni sustav e, kontrole, bilo ovaj u Europi, bilo onaj u Sjednjim američkim državama i mislim da sam donekle podcijenila sustav kontrole koji e, se primjenjuje u SAD-u. No, europljani eh, se zapravo brinu za vlastite interese i interese vlastitih industrija, iako to šteti prirodi. Možda je naravno iz druge Atlantika ista priča, no mi ne znamo, zato što se ovakav skandal još nije dogodio ondje. No mislim da to u svakom slučaju će imati utjecaja na pregovore eh, o TTIP-u i mislim da je potrebno do kraja raščistiti ovu situaciju, poduzeti potrebne mjere i pogledati što nas čeka u budućnosti i osigurati se da se tako što ne ponovi. Hvala lijepa, gospođa Kilonen. Izvolite. Gospodine predsjedatelju, vrlo je važno da se brzo pozabavimo ovim pitanjem da istražimo i raščistimo sve moguće poveznice i pitanja u vezi s ovom pričom. Načelno govoreći, ne vjerujem da je Volkswagen izolirani slučaj. Mislim da i drugi akteri moraju biti i ispitani i provjereni na sličan način. Iako volimo upirati prstom, mislim da se ovog puta trebamo i zapravo pozabaviti iznalaženjem rješenja za ovu za ovaj problem, a to je kako povratiti povjerenje potrošača i uopće povjerenje u cijeli ovaj sustav testiranja emisija iz cestovnih vozila, načina koje se standardiziraju vozila i e, oglašavanja koja se koristi kada promičemo ekološki prihvatljiva vozila. Mislim da je dosta riječ o ogromnoj prijevari koja dovodi u pitanje i način donošenja odluka u Europskoj uniji. Naravno, uopće kako se pristupa tome problemu u zaštite okoliša u Europskoj uniji. Hvala lijepa. Gospodin Rosling, izvolite. Gospodine predsjedavajući, hvala vam što ste stavili ovu točku na dnevni red mogu ovome samo reći sljedeće. Ovo je jedna dimenzija prijevare koja je nikad prije viđena. Ta dimenzija, dimenzija nas jako iznenađuje. To je zapravo sustavna prijevara. Ali e, ako želimo biti iskreni, onda moramo reći da se rezultati testova, e, da oni nisu ispravni i da se granične emisije ne poštuju. To nije ništa novo i u Njemačkoj Možemo samo pogledati kako izgleda test, e, a kako izgledaju vrijednosti u stvarnosti. Za 15% su vrijednosti u stvarnoj vožnji viši od e, onih pri testiranjima. I e, udruge za zaštitu okoliša već godinama upozoravaju na to da se te brojke ne poklapaju. I u Europi su vrijednosti e, mnogo više u praksi nego u, pri ne samo u Sjednjim državama. Za to nam nije potreban ovaj skandal vezan uz Volkswagen, već e, i drugi nas upozoravaju na to da je stvarnost potpuno drugačija od onoga što se mjeri u laboratorijima. I zbog toga je glavni zahtjev taj da zapravo moramo provjeriti cijeli naš sustav testiranja. Ne može ostati situacija ista, moramo imati testove u praksi. I žao mi je, evo, Europska unija mora doista voditi ovdje e, glavnu riječ, mora biti predvodnik. Treba vidjeti što se točno događa kod realnog potrošača. Taj zahtjev mora biti u središtu naše pažnje. Ne radi se tu samo o vjerodostojnosti jednog velikog njemačkog poduzeća, radi se o vjerodostojnosti e, europske okolišne politike i provedbi te politike. I ako pogledamo e, koliko imamo poteškoća sa razinom dušikovih oksida u granovima, onda mislim ne možemo prisiliti gradove da se pridržavaju određenih razina dušikovog oksida ako e, se automobilska industrija toga ne pridržava, a 26% svih takvih plinova upravo e, dolazi od vozila. Moramo sada jasno naučiti lekcije iz ovoga. Ne radi se tu o skandalu s Volkswagenom, o skandalu s Njemačkom državom, radi se o skandalu u cijeloj ovoj prirodnoj grani i e, prijevara ovakvih e, emisijskih vrijednosti nije mala stvar i zbog toga moramo sada poduzeti odgovarajuće korake. Znači, Hvala lijepa, Hvala vam lijepa, gospodine predsjedavajući. Vrlo je važno da što možemo danas jutro voditi ovu raspravu. Ja zahvaljujem Europskoj komisiji što je prisutna zato što smo ipak jako pogođeni e, ovim slučajem prijevare koji je velikih razmjera. Bilo da se radi o Volkswagenu ili još možda o nekim drugim proizvođačima, to ćemo nadam se vrlo brzo saznati. Tu se radi o stvarnom problemu zato što kao prvo imamo zakonodavstvo Imamo zakonodavstvo koje je precizno i učinkovito. Naši kolege su već to spominjali, već o tome raspravljamo, a ipak, nažalost, vidimo se da imamo probleme sa testiranjima. Ti testovi, ja smatram da njih treba učiniti takvima kako bi oni, dakle, ti testovi homologizacije bili što prije usklađeni sa testovima u praksi, treba dovršiti reformu e, vezano uz osobna vozila i laganih komercijalnih vozila. A Europska komisija je to već spomenula, treba dakle testove voditi u, u stvarnim uvjetima vožnje. Osim toga, moramo se i sami zapitati, mi dakle izglasamo zakonodavstvo koje na posljedku ne pokriva sve slučajeve jer vidimo da se uvijek može naći okolni put i zaobići to zakonodavstvo. Ovdje se radi doista o prijevari budući da su u vozilima instalirani softveri koji omogućuju prijevaru. Što znači da danas e, naš, naše povjerenje pada, a automobilska industrija je sve do sada doista igrala globalno gledano vrlo važnu ulogu. Dakle, imamo taj gubitak e, povjerenja, a to će se odraziti na industriju općenito, ne samo na automobilsku industriju, već općenito na europsku industriju i to me jako zabrinjava. Zato što ne možemo se zalagati za gospodarski rast, ne možemo se zalagati za napredak gospodarstva, a da pritom ne podržavamo našu industriju. A ako je naša industrija takva da vara, pa čak i oni najjači među njima, kako onda možemo na globalnoj skali braniti našu industriju. I stoga tražimo da Komisije komisija da što prije razriješi to pitanje da dobijemo transparentnost što se toga tiče. I ja tražim naše proizvođače automobila, koji god oni bili, da se u to uključe, zato što se tu radi o milijunima radnih mjesta koji sada vise u cjedilu. Stoga je ovo doista apel svakome, dakle Europska komisije da što brže, što učinkovitije obavi svoj posao, ali isto tako i apel upućen industriji e, da ona osigura transparentnost kako bi povratili to povjerenje. Jer u pregovorima o transatlantskom partnerstvu mi uvijek kažemo da štitimo okolišne norme, a vidimo da se ovdje okolišne norme ne poštuju i kako ćemo onda biti vjerodostojni u pregovorima sa Sjedinim državama kada imamo ovakve slučajeve. Eto, to me jako zabrinjava zato što mi doista moramo povratiti to povjerenje u našu industriju, a automobilska industrija u tom smislu mora odigrati važnu ulogu. Thank you very much. Hvala lijepa. Zahvaljujem Mislim da Europska komisija može osjetiti i nije se ovdje, no 11 milijuna vozila je zahvaćeno ovim skandalom, što znači milijun tona dodatnog zagađenja zraka, što je jednako ukupnoj ukupnom zagađenju poljoprivrede, motornih vozila i ostalog u Ujedinjenoj kraljevi. Dakle, svi sektori trebaju odigrati svoju ulogu. Mislim da smo bili kritizirani u posljednje vrijeme zato što smo naglašavali da poljoprivreda treba dati svoj doprinos dok ostali sektori idu u pravom smjeru. Dakle, ovo otkriće o kojem smo čuli ovih dana jest doista skandal i u potpunosti podriva i dovodi u sumnju sve informacije koje smo dobivali od e, automobilske industrije za koju smo vjerovali da e, želi doći do pozitivnih rezultata. No e, i druge su to prije rekli, a sada naglašavamo da moramo osigurati da se automobilska industrija u budućnosti ne upušta u ovakve prijevare. Europska komisija se mora time pozabaviti hitno. Također moramo hitno pogledati, kao što je Judy Gerling ranije rekla, E, kako povećati e, stupanj strogosti ovih testova jer u SAD-u se to radi neovisno, odnosno neovisna tijela to raste, ovdje se oslanjamo na rezultate same automobilske industrije prilikom testiranja. Što se tiče samih emisija, bojim se da komisija govori samo o ugljik, dušikovom oksidu, jer kao što je Judy Gelling rekla, e, to je povezano sa emisijama CO2 iz benzinskih e, vozila samo, odnosno ograničena tonom, a moramo stavljati sve vrste motora. E, ne smijemo dopustiti da se ovakvi skandali nastave i događaju u budućnosti. Hvala. Hvala lijepa. A sada gospodin Balas, izvolite. Da, hvala vam gospodine predsjedavajući. Naravno da mnogo govorimo o toj moralnoj okoličnoj dimenziji onoga što se događa u Sjedinjenim državama, ali ja bih se htio osvrnuti na jedan drugi aspekt, to je demokratski aspekt. Mislim da se ne može danas zatražiti od atmosfere industrije da se pobrine za transparentnost nije automobilska industrija ona koju smo pitali za njenu volju. Oni nisu oni koji, eh, od kojih se to traži, od kojih se to traži već. Mi želimo da oni moraju u potpunosti dati transparentnost, već smo stojili došlo do prevode ili ne. Europska komisija vezano uz nacionalno zakonodavstvo nacionalne vlade ima ipak e, mogućnost e, iniciranja e, prijedloga i mislim da uzevši u obzir ovaj skandal, uzevši u obzir osjećaje koje će se osjećati u javnosti, tu treba ipak uključiti u sve to i vlade. Isto tako automobilska industrija u samom ovom parlamentu je radila na tome da se jedna minimalna razina regulative E, usvoji, a e, onda se stvarno nadam da to u budućnosti neće više biti tako. Hvala gospodin Filner. Hvala gospodin Filner. Hvala lijepo gospodine predsjedatelju. Zahvaljujem i komisiji. Mislim da su automobilske industrije stvar nacionalnog ponosa donekle u državama članicama, a Volkswagen je jedan od politički eksponiranih, da tako kažemo, E, mislim da jest tu i prisutno i pitanje nacionalnog ponosa. Mnogi prijatelji i kolege su ovdje e, stavili u prvi plan pitanje testiranja i sigurno naravno da se trebamo pozabaviti time. No istodobno, e, naravno testovima se vara. To je pouka koju ovdje možemo izvući. Komisija s pravom ističe da i mehanizmi nadzora tržišta moraju biti e, analizirane. Ja bih se zapitao sljedeće, možemo li vjerovati mehanizmima nadzora na tržištu, osobito ako smo se odlučili za decentralizirani model? Kod ovakve jedne politizirane industrije, kod industrija koje su pitanje nacionalnog ponosa, naravno e, mislim da nas dovodi u neugodan položaj da nam Amerikanci moraju pokazati gdje leži problem, no možda u tome i, i, i nešto još e, više trebamo e, shvatiti. Mislim da bih se zapitao, a zapitao bih i upitao bih i komisiju, e, ne mislili da će nam biti potreban, neovisno o modelu koji izaberemo, i mehanizam tržišnog nadzora, neovisno o tome kako izmjenimo testni No možemo li e, vjerovati u ovakvom decentraliziranom sustavu tim mehanizmima? Jedno područje na koje se svi moramo podsjetiti jesu sankcije. Naravno, očekujem da se kompanije pridržavaju zakone i da to poštuju. Naravno, zakoni su i dalje tu. U suprotnom postoje sankcije, kazne. Neka nas komisija obavijesti koje su to sankcije i kazne predviđene, koje su to maksimalne kazne koje možemo odrezati kako bismo kaznili one koji ne poštuju pravila. Imamo li takve kazne i sankcije? Jesu li one učinkovite? I u najgorem slučaju i koji je to mogući najgori scenarij, odnosno najgora, najteža kazna koju možemo odrazati. I da bismo shvatili gdje se nalazimo kad riječ o informacijama, odnosno Europska komisija, kad bih izašao van i pokušao kupiti dizelski automobilog e, automobil ovog trenutka, bili doista bila takva situacija da mi e, komisija ne bi znala reći je li tako, tako e, dizel vozilo sukladno standardima emisije ili nije može li to ona zajamčiti ovog trenutka. Hvala lijepa. Hvala vam lijepa. Sada gospodin Dorfman. Da, hvala vam. Kristof Felner je sada već mnogo toga rekao što sam ja htio, reći. Dakle, sada kada raspravljamo o tome e, jesu li se prodali ti automobili samo u Sjedinjeničkim državama, mislim tu raspravu ne trebamo niti voditi jer je Volkswagen već e, rekao i priznao da je taj softver ugrađen u 11 milijuna automobila, a kada znamo da je udio e, dizel vozila u Sjedinjeničkim državama 2,7%, a da Volkswagen otprilike 10 milijuna automobila godišnje izradi, onda se to vrlo brzo može izračunati. Mislim, ne moramo doista biti niti matematičari kako bismo zaključili da je taj softver prisutan u svim dizel vozilima koji su opremljeni sa ovim motorom, pa i u onim europskim automobilima. I mislim da isto tako treba ipak razlučivati između onog što se događa kod potrošnje. Mi znamo da se u laboratoriju stvaraju uvjeti koji ne odgovaraju u potpunosti uobičajenom korištenju privozi i da je tamo potrošnja nešto manja, oko 10-15% manja. Dakle, zatim se tu ugradio softver koji je na jednu četrdesetinu smanjio emisiju plina. Mislim, to je potpuno drugačiji eh, razmjer stvari. I Christopher Fellner je to upravo i rekao. Pravi skandal je taj što mi to nismo razotkrili. I ja se zapravo čudim u svoj toj raspravi e, da se dakle s pravom govori o predsjedništvu e, Volkswagen, ali da se zapravo niko ne pita što je sa njemačkim službama koji to nisu vidjele. I mislim da ako sada Amerikanci počnu za onaj mali broj automobila koji je tamo prodan naspram europskih automobila, dakle e, ako oni sada počnu računati svoju kaznu, kako će onda biti tek europska kazna kada imamo stotine milijuna automobila koji su prodani na području Europske unije, koja je naša kalkulacija? Mi ju nemamo zato što e, trenutno ne možemo to niti izračunati. I moje pitanje komisiji je sljedeće. Ne bi li to bila dobra prilika? Mislim, skandali su katka dobra prilika upravo za to. Da iz temelja promijenimo naš sustav. Zapravo smo na ovom slučaju vidjeli da je decentralizirani sustav kontrole koji je predan državama članicama nešto što ne funkcionira. Još jedan drugi primjer koji je jako isto tako lijep je upravo taj da sada baš Francuska i Italija žele provesti kontrolu njemačkih vozila. U tim dvijema zemljama se zapravo ne radi toliko o zdravlju talijanskih i francuskih građana, već e, i o nečemu drugom. Kada vidimo koliko su važne te dvije zemlje u automobilskoj industriji na europskoj razini, no se više radi zapravo o nečemu drugom, radi se o tome da se malo riješe ove nezgodne konkurencije. Dakle, sve to zapravo ne funkcionira dobro i mislim da sada moramo brzo djelovati gleda na novu krizu i e, malo brzo djelovati. To je zapravo moj apel Europskoj komisiji da se taj cijeli sustav promijeni, da se e, napravi jedan europski sustav jer inače ovdje imamo doista nešto što uopće ne, djeluje. Hvala vam gospodin Torvalds. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Najjednostavniji, naj naj, najjednostavniji način je da preimenemo to poduzeće samo u Volk Svagen, jer Volk je njemačka riječ za oblak, mislim za one koji ne razumiju europske jezike. Mogu nastaviti na finskom, ako će vam to pomoći. Ali mi danas zapravo moramo pogledati sami sebe u gledalu jer mislim da smo imali nekoliko prilika kada smo mogli uvesti stroža pravila, a kada smo e, to propustili. Recimo, kada se što se tiče dosija Iluk, jesmo li obavili dobar posao? Je li komisija obavila dobar posao? Dakle, osim toga da ukazujemo prstom na nekoga što je u redu, e, kada se radi o našem poslu, mi bismo doista trebali i gledati kako mi radimo ovdje unutar ovog odbora. Hvala. Hvala vam lijepa. A sada gospođa McGuinness. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Hvala vam što ste ovdje nastavili na dnevni red. Čini mi se da smo i prije u ovom odboru se bavili mnogim industrijskim gradama u kojima je došlo do skandala. Primjerice PIP e, e, ili e, sektor medicinskih naprava. Dakle, ovo je jedan takav skandal sličan onome PIP-u i u automobilskoj industriji. Mislim da nam je potrebno potpuno razrješenje. Izgleda da je GOC bio upoznat da je IHC bio upoznat sa ovime, e, da je bio poznat sa jednom studijom koji je jedno sveučilište u, u Sjevernoj američkoj državama izbio. E, šest osoba je proizvelo tu studiju e, i oni su razotkrili taj skandal. Kada je glavni izvršni direktor te iste službe rekao da smo mi tu varali, onda mislim to nije istina i američke službe su tu krive. Mislim ovo je neobična priča i što više čitamo o tome svaki dan ona postaje još i neobičnija. Mi moramo uzeti u obzir ono što nam se govori sa strane tehničke stručnosti, a kada govorimo o TTIP-u, ovaj je dom uspjevao u svim standardima nadjačati Sjedinjene države. Mi e, smo zeleniji, mi smo bolji, mi bolje izgledamo, moglo bi se reći. A sada znamo dosta ružno što se ovoga tiče. Tu smo dosta ružni. To je, dakle, jedan poziv da se probudimo i zahvaljujem Europskoj komisiji na njihovim primjedbama. Nama je potrebno mnogo, mnogo više zato što je ovo bio nameran pokušaj. Mi znamo u SAD-u da se dakle prevadi njihov sustav i njihove građane, a mi moramo znati što se tu događa globalno. Hvala. Hvala lijepa, gospođa Dali. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Hvala komisiji što je ovdje i što s nama raspravlja o ovom vrlo važnom pitanju, e, važnom pitanju za naše građane i to u tako kratkom roku, jer da, u redu govorimo o Volkswagenu i o Sjedinjamačkim državama, ali to je pitanje koje se tiče i nas ovdje i čak smo i u ovom odboru govorili o tome da se to događa u Europi, a postavlja se dalje pitanje u što su uključeni i ostali proizvođači automobila zato što je to na kraju krajeva pitanje povjerenja, a da, povjerenje je narušeno. Ja nisam baš zadovoljna kada Europska komisija kaže da mi govorimo samo o dušikovim oksidima. Kako možete biti sigurni da se tu i ne radi i o ugljičnom dioksidu? i e, ako se bude samo pregovaralo sa Volkswagenom i sa Sjedinom državama, kako možemo biti sigurni da se slični automobili nisu prodali već na području Europske unije? A mi moramo dati jasne odgovore našim građanima, jer su na kraju krajeva oni čije zdravlje ugroženo. I da, točno je, treba nam novi, stroži test emisije plinova, ali i dalje se postavlja to pitanje hoće li testovi koji se proizvode dolista i osigurati da proizvođači automobila neće više zabilaziti sustav i da neće pustiti da automobili koji jako zagađuju se cirkuliraju našim ulicama. Želim postaviti jedno pitanje Europske komisije. Može li Europska komisija osigurati da će takva nova testiranja doista moći dati pravu sliku i ako ne, postoje neke alternativni, postoje neki alternativni načini testiranja. Potrebni su nam pravi alati jer je to nešto o čemu već dugo govorimo, a naš prvi prioritet bi trebali biti naši građani, njihovo zdravlje. I stoga moramo imati dobar sustav za testiranje što prije moguće, ne čekati i ne tako pružiti priliku određenim proizvođačima automobila da pokušavaju um, podarivati naše trenutno zakonodavstvo, testiranja s tim u vezi i ta nova testiranja koje ćemo također uvesti. Hvala lijepa gospodin Eichhout. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Kao prvo želim zahvaliti Nilsu na tome što je ukazao na nas same. Zato što se zelene često naziva naivnima ali ja moram reći da su neki kolege sad jednom iznenađeni da industrija pokušava učiniti sve što može u tome da zaobiđe zakonodavstvo. Mislim, ja bih to nazvao ultra naivnima. Zeleni su zapravo bili jako realistični što se toga tiče. Dobro, to je možda tema za neku raspravu oko pića, ali budemo sada pozitivni. Dakle, konačno su svi ovdje i svi su sami raspravljati o ovome, jer mi dosta često o tome raspravljamo, ali tada ova soba nije bila toliko popunjena kao što je to danas. Dakle, izgleda da su nam potrebne takve krize prije nego što počnemo djelovati, a to je zapravo ona bolna istina za Europu. Sada su to opet američke države koje djeluju, koje ukazuju na Europsku uniju, pitaju što mi radimo. Jedan jednostavan primjer. Već od 2007. godine znamo u uredbi je zapisano da trebamo ažurirati testiranja, a komisija kaže da na tome radi, mislim sada je 2015. godina. Dakle, ako europski građani postavljaju pitanje zašto je Europska unija tako spora, onda iskreno rečeno ja ne mogu naći odgovor na to pitanje. I malo sam, me i sam toga što mi E, to tjeramo, a on, vi nam kažete da vi na tome dalje radite. U svim tim raspravama o novim testiranjima, o testiranjama koji se odvijaju u stvarnim uvjetima, mi tu mnogo razgovaramo sa automobilskom industrijom kako bi oni nam pomogli u definiranju tih testova, a to su ti isti koji odgađaju tu regulativu i koje nam kažu da je jako teško postići ciljeve i da se u slučaju da se uvedu nova testiranja e, situacija još e, i, još i pogoršava i postaje složenija. Dakle, možemo li konačno prestati slušati automobilsku industriju i možemo li se pobrinuti da se ovi novi testovi odmah provode bez nekakvih udobnih e, zahtjeva koje ćemo zaprimiti od automobilske industrije? To je pravo pitanje jer moramo povratiti povjerenje europskog zakonodavstva i zapravo se o tome tu radi. Kao drugo, još jedno pitanje komisiji, u uredbi iz 2007. godine korištenje mjera za snižavanje emisija je zabranjeno, a sada znamo da se to nalazi u vozilima. Dakle, automobilska industrija radi nešto što je zabranjeno europskim zakonodavstvom, to sad možemo tvrditi. I stoga, molim vas, nemojte ponovo započeti sa istraživanjem e, koje ćete provoditi mnogo godina. Potrebna nam je veća aktivnost Europske komisije. Mi znamo da su to na kraju krajeva nacionalne odluke, kada se radi o tome hoće li se vozilo stavljati na tržište ili ne, ali Europska komisija ima tu mogućnost kontrole, može otići u države članice i pitati ih zašto ne poštuju zakonodavstvo. I ako se e, doista takve mjere sada koriste, onda mislim članak peti kaže da su one zabranjene. Dakle, poduzmite nešto vezano uz to. I moje zadnje pitanje. Tu se radi o softveru imamo injekciju ureje kako bi se smanjilo emisije dušikovih oksida i sad znamo da se e, ta mjera jednostavno ukida kada se pređe određena brzina. Ne možemo vratiti te automobile u radionice e, kako bi to pesali raditi. Dakle, mislim, nije to e, nuklearna fizika. Sve ono što nam je potrebno imamo, znamo da postoji razlika između Euro 6 i pravih emisija, ali to se odnosi na sve proizvođače automobila. E, kad sam ja gledao razna testiranja, vidio sam da Volkswagen čak nije ni najgori među njima. Mi znamo da se to radi češće nego što se priznaje i e, mi možemo koristiti ciljevi iz Euro 6, imamo zabrane i možemo postići da se softver odmah promijeni i molim vas pokažite europskim građanima da konačno jednom Europska unija može brzo djelovati. To bi bilo jako lijepo. Hvala lijepa. I sada gospođa Evi. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Što da kažem? Naravno, ja se nadam da će Europska komisija jasno mm, shvatiti ovo zgražanje koje mnogi od nas osjećaju u ovom odboru. Mi smo zgroženi, a to su i naši građani. Oni žele da mi to pokažemo. Ovo što mi tu doživljavamo je dokaz za to da je situacija nažalost takva da pokušavamo usvajati zakonodavstvo, ali da postoje veliki jazovi, prije svega kada se radi o politici okoliša, koja uvijek nazaduje naspram drugih politika. Tu se dakle radi o jednom temeljnom pitanju. Moramo sada reagirati, pa i što se tiče svih onih koji to od nas očekuju. Potrebne su nam bolje kontrole, potrebna nam je i hitna istraga, tako da vidimo koje je trenutno stanje stvari. Sa podacima koji nam danas stoje na raspolaganju, ima tu određenih procjena. Agencija za okoliš govori o 65 tisuća dodatnih smrtnih slučajeva um, koje uzročuje sektor prijevoza prije svega u urbanim uh, središtima 150 milijardi eura dodatnih troškova godišnje. Tko će to snositi? tko će snositi taj, e, taj trošak, te štete, e, te zdravstvene e, poteškoće koje će naši građani morati snositi. Dakle, bitno je da što prije nađemo rješenja. Mislim, meni se od ovog diže kosa na glavi. Da jedno takvo poduzeće radi ono što se naziva greenwashingom dakle pokazuju rezultate, rezultate povoljnijim. Da dakle su emisije niže, pa onda potrošači rado kupuju te proizvode ali se osjećaju dobro, a a iza svega toga se krije velika neodgovornost naspram kako okoliša, tako i ljudi. Kontrole, testiranja, njih treba provoditi na cestama u realnim uvjetima, ne više u laboratorijima. Mi znamo da je tu došlo do manipulacija. Prije nekoliko tjedana smo ovdje razgovarali o testovima za homologizaciju, za utvrđivanje emisija štetnih plinova. I tu smo htjeli fleksibilno zato što su proizvođači automobila to zatražili ali to uopće nije potrebno. Nije potrebno da im se date manevarski prostor. I nažalost moramo uvidjeti da moramo postati mnogo stroži što se tiče okolišnih normi jer ćemo inače na cijelom svijetu biti u vrlo nepovoljnom položaju. Hvala, gospođa Gardini. Hvala lijepo, predsjedavajući, samo kratko i brzo. Jasno je, jasno je ovo što se dogodilo, je zbilja pravi skandal. Svi smo šokirani. Neki se samo još čude, jer to je poteklo i dakle poteklo je cijeli skandal i otkriven u dijelu svijeta u kome, od kojeg se mi to ne bismo nadali. Dakle, oni prvi koji su očito šokirani su prvo njemački kolege, recimo kolega Lorenz, koji su se puni uvjerenja i strasti bavili jednom politikom zaštite okoliša, što mi visoko priznajemo, ali eto, jasno je da su oni posebno šokirani. Mi smo zahvalni našem predsjedništvu ovog odbora da je tako brzo stavljena ova tema na dnevni red i da smo tako odmah promptno reagirali na taj skandal. Međutim, pritom moramo paziti da ne pomiješamo miješamo kruške i jabuke, jer ako sad budemo sve uvaljali u istu zdjelu, to nam ništa neće donijeti. Moramo prvo vidjeti što je tko učinio, to se mora precizno odrediti. Jer mi još uvijek ne znamo ko je de facto odgovoran za sve. Dakle, to je jedno što se treba utvrditi. Onda moramo vidjeti dokle to seže, gdje su granice naravno u tisku mediji sad iznose čitav niz scenarija, tu su hipoteze koje se postavljaju, tu sad nastaju još veći skandali, ali to se mora sve prvo istražiti i provjeriti. Dobro, ovo što se dogodilo u SAD-u, pitanje je se dogodilo, to će se istražiti, ali pitanje je sad što je sa ostalim dijelovima svijeta. Kako stoji stvar sa vozilima koja su na cesti, koja su registrirana i dopuštena u Europi, ali i drugdje. I prema tome, oni koji su to prouzročili će morati prije ili kasnije odgovarati za to. Prevara. Prevaru ne smijemo pritom nikako miješati sa svim onim pravilima, propisima, evropskim uredbama i direktivama koje nameću standarde i određuju kako se postupa na tom području u tom području. Sa tako znamo da postoje onda i nacionalni propisi, a i treće zemlje i oni koji su izvan Europe i znamo da tu postoje različite tradicije, različiti načini poslovanja i proizvodnje. Ali prevaru, nemojmo to sad pobrkati, prevaru nećemo strožim regulama samo spriječiti. Ne, mi moramo provesti jake kontrole da li se naše naše regule poštuju. Inače se mogu prevare još pogoršati. A mi ne možemo zakone donositi sad isključivo zbog jednog skandala, jednog velikog slučaja prevare. Ne. Mi moramo prvo sada pojačati svoje kontrole da vidimo konkretno stanje. A onda ćemo vidjeti kako ćemo dalje sa našim pravilima. Jasno da mi imamo standarde, recimo kod e, standarda Euro 6, to je jasno da tu moraju biti vrlo jake kontrole. Volkswagen je svoj tvrdio kao koncern da kod Euro 6 uopće ne kod toga nemamo nikakvog softvera koji nešto podešava i da taj softver nema veze da bi on tu zakamuflirao razliku između ovih testova koji su u laboratoriju izvedeni čisto teorijskih i oni koji su u praksi emisija koje se onda u praksi događaju prema tome tu moramo našim kontrolama dakle našim inspekcijama nadzoru poštivanja postojećih normi i regulativa tome trebamo dati prioritet jer znamo da je to zapravo naša ahilova peta u redu, ako su Amerikanci bolji u tome, mislim u nadzoru, vidlo se. Ali onda mi moramo u Europi pogledati gdje su najbolje prakse. Jer možda se moramo ugledati na Amerikance glede tih inspekcija i kontrole takvog nadzora. Očito su oni bolji od nas. Možda mi unutar svojih članica nemamo tako dobre kontrole ali mislim to nas naravno sad sve skupa kako se taj skandal dogadio, dogodio u nezgodnom trenutku oslabit će našu poziciju pregovorima za sveobuhvatni naš ugovor TTIP pa onda će nam recimo i sad predstojeća konferencija COP21 o klimatskim promjenama u Parizu i sve što slijedi tu će nam uglavnom o to sve skupa djelovati da oslabi našu zajedničku europsku poziciju Moramo učiniti nešto, uspjećemo možda, ali sasvim sigurno ne zato što se sad brže bolje bacamo na donošenje novih propisa sa još jačim ograničenjima i višim pragovima. Ne, mislim, zapravo američki pragovi dopuštenih emisija su čak što se tiče e, slova zakona niži od europskih, ali oni imaju bolje kontrole, evidentno da vide da li se to poštuje mi de facto već imamo dovoljno dobro zakonodavstvo, o tom govorimo. Moramo se zbilja baciti na provjeru i moramo sada istražiti odgovornost kod ovakvog jednog skandala. To su i kod korporacije, koliko god velike bile, se zna koja je osoba za što odgovorna. I, ko, i tu se treba dakle istražiti tko je od njih počinio prevaru i to velikog kalibra. Mislim da nećemo mi sada naravno generalne ni, ni slučajno ne želimo donijeti jednu generalnu osudu kompletne automobilske industrije Europe svih proizvođača ili čitavog jednog industrijskog sektora. Mislim da je tu sasvim sigurno prvo su kontrole bitne. hvala sada gospođa Skutelans. Hvala lijepo. Ovo je velik veliko i važno pitanje i zbog tog razloga mislim da je potrebno da govorim na svom jeziku, lakše ću to sve izraziti, prevažno je. Mnogo kolega je već reklo i s njima se slažem da je tu jako puno cinizma povezano sa ovim prevarom koja je počinjena i to sad onda vidimo da su kolege opravdano bijesni i nesretni i odlučili da žele poboljšati naš sustav i žele poboljšati naše nadzorne mehanizme kako bi svi zakoni i propisi koje imamo doista bili poštivani i provedeni, što ja apsolutno podržavam. Ali mislim da moramo u tom smislu djelovati vrlo odlučno ako treba i silovito jer inače ćemo izgubiti kredibilnosti, a dugoročno šta ćemo mi onda sami bez vjerodostojnosti, pogotovo u tim područjima. Izgledat ćemo kao papirnati tigrovi koji ne mogu nikog ugristi, koji donose tu čitav niz odluka, ali o zaštiti koje trebaju zaštititi naše ljude, ljudsko zdravlje, ali de facto ništa ne čine ako se to krši. I sada bih de facto rado iznijela komisiji jedan izazov, jer vidite, mnogi kolege kažu da komisija sagledava stvari općenito, a ja mislim da komisija mora krenuti sa još širom istragom kako bi vidjela što točno rade nacionalne vlasti i da vidi kako oni nadziru stvari, pogledati puno šire od samo jednog koncerna, jednog proizvođača Volkswagena. Mislim da komisija treba istražiti kompletne automobilske proizvođače u cijeloj Europskoj uniji ako želimo zadržati vjerodostojnost pred našim ljudima, našim stanovništvom. Jer e, mislim, moramo vidjeti isto tako kako će se ovaj skandal odraziti na naše jedinstveno tržište nije baš jako zadovoljavajuće da znamo da Njemačka, Švedska i Francuska provode testiranje i sad gledat kako samo su oni pogođeni tim mjerama. Ne, nama treba jedna istraga koja će obuhvati cijelu Europsku uniju upravo u cilju očuvanja našeg jedinstvenog tržišta. Zbog toga bih pozvala i sad apelirala na komisiju da dobro istraži i pronađe šta nađe i vidi što konkretno nacionalne vlasti triže. Nakon toga trebamo voditi jednu raspravu o tome, analizirati sve što se dogodilo i, to, i onda to nije samo za dobrobit svih ljudi, nego kao što sam već više puta rekla, za kredibilnost, očuvanje naše vjerodostojnosti i našeg odbora i svih nas u parlamentu i općenito europskim institucijama. I u tom smislu govorim u ime svih naših kolega, ovo je naša zajednička odgovornost za jer moramo razvijati nove sustave testiranja i provjere. Već je mnogo puta o tome govorila, mnogi su to spomenuli, ali Mislim da trebamo recimo uključiti one grupe koje u prošlosti nisu toliko naglaska stavljale na boljim metodama nadzora i kontrole, jer mislim, vidite, inače ćemo zbilja svi skupa krokodilske suze plak, ispla, plakati i gubiti, jer ako to ne budemo učinili, mi recimo pučanima imamo prilično prilično sveobuhvatan pogled, širok pogled na to i mislimo da je to pravi pristup i da je to razlog da se radi da se radi na većoj harmonizaciji, većem usklađivanju e, svih e, mogućih načina kontrole i usklađivanja standarda, pogotovo homologacije tipova, šta što se inače socijaldemokrati već odavno zauzimaju. Nadalje mislim da bi se trebala komisija doći s jednim prijedlogom konkretnim prijedlogom kako ćemo dalje i kako ćemo poboljšati naš sustav testiranja. Jer vidite u parlamentu se očito stvorio jedan, stav, jedna kritična masa je previčena da se s tim mora krenuti. Hvala, a sad kolega Šerik Perik. Hvala lijepo, gospodine predsjedavajući. Meni je trebalo dva dana da prvo shvatim tu priču o Volkswagenu, a prihvatiti to naravno ne mogu uopće, ali da uopće to pokušam shvatiti, još uvijek sam de facto skoro bez riječi ali da se naslonim na ono što su rekli kolege Gardini, Eichhut, Šlenkost i druge. Mi smo sad e, već jako puno to ružnih riječi i puno smo se uzrujavali do sada. U stvari se ne možemo dovoljno uzrujavati, ali ajde da sad se postavi jedno sljedeće pitanje kako ćemo to promijeniti. Mislim da Europa nakon Ukrajine, takozvane islamske države, pa onda sad izbjeglica i eurokrize i grčke svega, mislim da se Europa našla sa leđima prilično pretjeranim zidu, ali zato mislim da bi ovo mogla biti jedna velika šansa. I kolege su tu već rekli da se tu treba sada iskazati i da komisija treba tu zbilja sad pragmatično raditi. Ali moram vam reći da u tom smislu trebamo razgovarati sa ljudima iz vijeća, Europskog vijeća, jer oni su ti koji nam uvijek blokiraju. Da vam samo dam prinug. Ja sam jedan primjer. Ja sam radio jako puno na onoj izredi direktive o vodama. I onda su mi kolege rekli Karl Heinz, gledajte, ako mi želimo uzeti probu vode iz recimo rijeke u Rajne ili ne znam koje druge, onda ne mogu tamo poslati briselske službenike, nego moram pitati Berlin kao saveznu predstavnicu Njemačke, koja će onda dati nalog nekomu recimo nekakvom okrugu uz Rajnu, Kelu ili negdje drugdje, da eventualno u jednom trenutku, nakon ne znam koliko vremena, ide po tu probu da vidimo kakva je kvaliteta vode u rijeci Rajne a Europska komisija to zapravo ništa ne može. Drugim riječima, da bi komisija radila, naše zemlje članice ih blokiraju i one su te koje nam bacaju najviše barijere pod noge. Vidite, i u ovom odboru se svi kompromisi tako iskroje, tako da se, imamo jedan mentalitet tumačenja toga koji daje užasno veliki prostor slobode kod tog tumačenja nacionalnim vladama. To je naša mentalitet, naša kultura tolerancije. To smo već vidjeli na toliko izvještaja, toliko direktora. I onda smo vidjeli kod ovog najnovijeg skandala kako se to može grozno obiti u glavu. A što smo onda rekli? Evo, oni su varali, krali i mazali. Međutim, to se nama obija o glavi. Prema tome, predsjedavajući, ja bih kod svakog odbora za ekološka pitanja pozvao jednog kvalificiranog člana vijeća da čuje tu našu, našu našu ljutnju, bijes i, i mizeriju i da shvati da komisija ne, ne može sama sam sve to obaviti što mi od nje očekujemo ili potičemo da napravi. Ne može jer ih nacionalne zemlje sa svojim prostorom za tumačenje tih propisa širokim prostorom ometaju. Zbog toga mi moramo komisiji dati u ruke prave instrumente i mislim da želim sada tu govoriti samo u ime svoje zemlje koja se osjeća tu najpogođijem kao Njemačka, ali mislim da se to odnosi onda i na druge, i na Francuze, Italijane, i Britance i na sve ostale. Dakle, mi moramo i komisiji dati instrumente u ruku. Ja sam već imao jednu bivšu ministricu za ekologiju u Njemačkoj, bila je svojedobno i je čak i predsjedala baš e, vijećem za zaštitu okoliša kad je Njemačka imala predsjedanje Europske unije. Sad je ona na još višoj poziciji. A ona mi je onda rekla, drage Karl Heinz, kad sjediš u takvom jednom vijeću, onda ne voliš uopće usvajati instrumente zbog kojih ćete nakon tri do šest mjeseci svi osuditi i de facto se to odraziti na tvoju daljnju karijeru. Prema tome to moramo ukloniti i zato se slažem sa kolegicom Gardini. Moramo da veće standarde nametnuti kroz nove propise, to je sve divno i krasno, ali to nam neće pomoći. Sjetite se ona našeg vodenog uzorka. Kada je Janoš Potočnik recimo to meni upravo ukazao, on nije mogao ni sto metara iza francuske granice uzeti jednu vodenu probu neke rijeke. Mislim da se razumijem, on je bio suizvjestitelj sa mnom na tome. Ali to nema veze s Francuskom, ista stvar bi se dogodila u Njemačkoj, u nizozemskoj svuda jer se to ne može iz belgije napraviti iz brisela nego to onda nacionalna država je zato za to nadležna, a dok oni to provedu od centrale do zadnje njihove male ispostave negdje. Dakle, to je ono što košta Europu. Otpor nacionalnih vlada. Mi moramo naše nacionalne egoizme smanjiti i moramo stvarno biti solidarni. Pa pogledajte samo ovu situaciju koja se s izbjeglicama događa. Tu moramo isto biti jedinstveni. Nema nam više, ne trebaju nam tu zeleni ili crni ili smeđi ili ostalo. Treba nam više jednostavno autoriteta. Pa mi smo se do gole srži već blamirali a recimo lobistički posao automobilske industrije će se morati očito preko noći će se promijeniti mi to očekujemo oni će se već, već preko noći pojaviti u debelo pokajničkim košuljama i početi se posipati pepelom po glavi a mi ćemo onda otežati život Hvala, gospođo Hvala O čemu je danas riječ? S jedne strane riječ o povjerenju naših građana u vlade i u parlament. O tome, to je ono što je bitno. Jer ovaj skandal koji je izbio na svjetlo dana je upravo doveo do toga da se ta pitanja postavljaju. Jer vidite, ljudi recimo sad shvate, oni su sretni bili jer su kupili sjajan auto, dali puno novaca za to i bili presretni jer to je bilo i ekološki dobro i svakako dobro. Ali odjedanput nakon ovog skandala oni vide da to nije tako, da to je sve laž i prevara. Prema tome, oni gube povjerenje u svoje nadležne vlasti. Riječ je o tim ključnim vrijednostima. Recimo, naši poljoprivrednici se žale jer to je naravno se odnosi vjerojatno i na gospodarska vozila, na sve što se vozi. I pitaju se što se tu može dogoditi kada se tako vara sa tim podacima koji se temelje na nekakvom znanstvenom razvoju novih tehnologija, a vara se. Mnogi kažu to nema nikakve veze sa vašim propisima i vašim zakonodavstvom europskim koja je jedna priča, a ovo su gole kriminalne prevare ali mislim da kako god bilo mi ne smijemo te stvari i takve kontrole da se to više ne ponavlja prepustiti samo nacionalnim državama jer to će kasnije ugroziti ne samo jedan koncern, ne samo jedan sektor industrije nego čitavo naše jedinstveno unutarnje tržište. A onda dolazimo općenito do, do one ključne riječi znanstvenog istraživanja. Jer mi moramo pogledati sad jako paziti u ovoj situaciji da sa Amerikancima ne dospijemo još puno veće probleme koji bi se mogli razviti u toku pregovora za te u otvoreni rat. Jer tu se govori i o etici u poduzetništvu. I šta je to etičko poduzetništvo? To bi moglo isto tako puno nas koštati u predstojećim pregovorima. Hvala gospođa Kadenbach. Hvala. Mislim da je najbolje zakonodavstvo na europskoj razini ni najbolje zakonodavstvo neće moći spriječiti kriminalnu energiju da se razvija. Ali će sasvim sigurno pokazati u kojoj mjeri smo mi s naše strane možda i nesvjesno još poticali tu kriminalnu energiju ili smo iz druge dalje spriječili njeno divljanje i razvoj kroz jake kontrole, inspekcije i eventualno sankcije ako se ne poštuju naši zakoni i propisi. Jer očito nemaju samo kontrolu svi, nego i druge stvari. A u tom, tom kontekstu jako puno ovisi o nacionalnim državama. I ja bih sad htjela zapravo iz, iznadrasti samo problem skandala Volkswagena konkretno. Htjela bih vam reći ono što se događa i u drugim sektorima kao recimo e, hrane i prehrambene industrije. Tu imamo isto tako stalno kolege koji traže i zahtijevaju da, nam, da se ukinu i minimalne kontrole zakonske koje države provode službenom dužnošću. Ne, oni tvrde da je to sve radi gospodarstvo, industrija, proizvođači, da je to njihova samo obaveza. A vidimo sam, jer naravno to je njima jeftinije, a kao njih će natjerati tržište i potrošači da to rade. Ali vidimo da to nije učinkovito. I tragično je da mora doći jedna Amerika i da ne sad da nam pokaže prstom dokle smo došli i kako to nije učinkovito. Prema tome možda u prošlosti i bilo mogućnosti da smo mnoge stvari pod tepih jednostavno sakrili, ali to je vrijeme prošlo. Mislim da s obzirom na um, proračune koji su sve manji u našim zemljama članicama, ne smijemo jednostavno pustiti da zbog tih financijskih poteškoća te nacionalne administracije izbjegavaju prave i dodatne ili dubinske kontrole jer im je to preskupa i prepuštaju sad industriji da sama sebe kontrolira. To ne smijemo dozvoliti. Ovih dana je počinjena velika izdaja zaštite okoliša, velika izdaja naših potrošača. I zbog toga sad tražim u ovoj raspravi da mi ne nastavimo dalje sa velikom izdajom pa da izdanemo i desetine tisuća zaposlenika Volkswagenovog koncerna u Njemačkoj i diljem svijeta jer e, mnogi, mnogi, mnogi gotovo posto tako rekuć svih ljudi koji tamo rade nemaju nikakve veze s tim skandalom a oni će biti prvi koji će nastradati ovog skandala. Zbog toga tražim i jedan mehanizam sankcioniranja u Europi jer e, vidite godišnji dobri rezultati tog koncerna su zapravo odlazili u džepove dioničara a sada kada je u pitanju šteta za okoliš i šteta za sve one koji su tamo zaposleni koji će zbog ovog imati s obzirom da će biti smanjena prodaja bit će i naravno smanjenje radnih mjesta oni će šte nastradati i za njih tražimo onda zaštitu i svih onih silnih milijuna koji su se do sad odljevali hvala hvala na kraju, za zaključenje rasprave, čućemo gospodina Beleta. Izvolite. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. Biću doista vrlo kratak, jer većinu stvari koje sam htio reći smo već čuli. Nastavit ću na nizozemskom. Da. Da, kao i mnogi drugi kolege sam ja prestrašen jer sam mislio da što se tiče okolišnih normi, normi veznih uz emisije, da smo u boljem položaju nego Sjedinjene američke države. Izgleda da to sada ipak nije slučaj i sada smo doista svi potreseni. Sjedna američke države izgleda vrše mnogo strože kontrole od nas, a jedna posebno važna točka, naime e, dušikovi oksidi i fine čestice, to su one koje nas e, na na tiho ubijaju, dakle na tisuće ljudi godišnje umiraju baš zbog tih stvari i tu su nam potrebne strože kontrole. Mi smo smatrali da smo vrlo dobri što se tiče kontrole emisije, ali izgleda da to ipak nije slučaj. I sad bi bilo potrebno da prestamo upirati u druge, kao što je već jedan kolega rekao, već da gledamo što mi imamo. Potrebni su nam neovisni postupci i tu sam bio dosta šokiran jer sam vidio da ti postupci nisu neovisni. Dakle, može se izabrati što se želi kontrolirati kada, a tu su nam potrebne konačno europske odredbe. Predstavnica komisije je rekla da se ovaj tjedan nalazi sa nacionalnim službama za homologizaciju vozila. Mislim da je to prvi korak. Trebali bismo imati nepristana testiranja za homologizaciju vozila. Zatim još jedno pitanje upućeno komisiji. U izveđu D smo to upravo danas i usvojili. Dakle, postupci za e, testiranje u stvarnim uvjetima. Kada ćemo se to uvesti? Neki govore 2017. neki 2018. A ja bih rado čuo konkretno od strane Europske komisije u kojem datumu se to otprilike radi i što će se poduzeti vezano uz jaz e, između testiranja u laboratoriji testiranja u stvarnim uvjetima kako možemo nadići tu razliku koju sada trenutno vidimo. Možda ne 2019. ali možda 2020. godine možemo to postići kako bi konačno svi u toj e, grani smatrali da jednaka pravila vrijede za sve. E, Hvala lijepa na ovoj vrlo zanimljivoj raspravi. Više od 25 e, zahtjeva je upućeno od strane zastupnika, to je mislim vrlo jasan signal da doista razgovaramo o vrlo važnom pitanju. Prije nego što zaključim raspravu, također bih i sam uputio pitanje Europskoj komisiji. Zanima me, misli li Europska komisija da je potrebno osnovati jednu europsku agenciju koja će kontrolirati poštivanje graničnih vrijednosti e, emisija. Imamo naravno 28 država članica, različite mogućnosti provedbe i primjene, no potreban je netko, neko tijelo koje će provoditi nadzor. I na kraju dajem riječ Europskoj komisiji da odgovori na ovaj vrlo dugačak niz pitanja koje smo čuli. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Gospodine predsjedatelju, nadam se da imam više od tri minute na raspolaganju da odgovorim na sva pitanja. Za početak zahvaljujem svima na pitanjima i opažanjima, komentarima, sve je to vrlo važno i naravno na sve moramo odgovoriti. Kao što ste i sami rekli, ovo je sam početak rasprave i e, mogu dati samo preliminarne odgovore. Budući da ste pozvali komisiju da transparentno radi, naravno mi ćemo poštivati načelo potpune transparentnosti i već sam najavila e, izvještaj o napretku našeg rada kad god budemo imali o čemu izvijestiti. Ako ne uspijemo dakle se osvrnuti na vaše bojazni izražene danas, e, učinit ćemo to čim to bude moguće. E, počet ću onim redom kojim smo i čuli E, koje smo čuli pitanja, ali ću ih grupirati po sličnosti. Dakle, temeljno pitanje koje su mnogi pitali je jesmo li sigurni da je to izolirani incident, da e, e, je problem samo u Volkswagenu, vozilima u Americi. Rekla sam da je to glavno pitanje za istragu. Poduzeli smo sve mjere upravo zato da bismo razumjeli razmjere toga problema. Kako ćemo to otkriti? Je li riječ samo o Volkswagenu i u, na tržištu SAD-a. Jedno, E, je naravno tehničke službe će morati provjeriti sukladnost vozila, drugo sami proizvođači će morati ustupiti te, te podatke. Jednostavno nema drugog načina e, da saznamo tko je i u kojoj mjeri e, zahvaćen. Dakle, vlasti koje sudjeluju u, e, odnosno odgovorna tijela za homologizaciju, odnosno za tipno odobrenje će biti ti od kojih ćemo dobiti podatke. Bilo je mnogo pitanja koja su se odnosila na Europsku uniju i europski sustav te pozivi, odnosno naznake da bi možda američki sustav bio bolje dizajniran, da je djelotvorniji, odnosno da se učinkovitije provodi. Mislim da e, najprije moramo biti vrlo pažljivi prije nego što istrčimo pred rudo kad zaključujemo o djelotvornosti američkog odnosno europskog e, sustava. Zašto? Zato što je riječ o potpuno dva e, različita sustava upravo zato i imamo neovisne agencije u Americi zato što proizvođači certificiraju automobile drugim riječima nema javnog tijela koje omogućuju stavljanje u promet na tržište e, motornih vozila što je drugačije od Europe gdje imamo neovisno e, odnosno javno tijelo koje certificira da je proizvod spreman za tržište drugim riječima redoslijed je postupaka obrnu. Također postoji provjere koje se provode e, tijekom same vožnje i ti testovi su drugačiji u odnosu na američke. No mislim da je teško a priori odbaciti djelotvornost europskih pravila, odnosno sustava koji je decentraliziran i gdje države članice preuzimaju odgovornost. E, ne možemo reći da ono što se događa i radi u Americi je bolje. Dakle, prije nego što povučemo zaključke e, a naravno tome težimo, mislim da moramo oprezno i pažljivo ispitati djelotvornost e, vlastitog sustava. Zato sam rekla da ćemo sazvati sastanak sa nadležnim vlastima e, država članica, onima koje se bave tipnim odobrenjem kako bismo vidjeli što se događa na terenu, koje su to dodatne mjere potrebne. Na kraju pozvala bih na oprez jer sustav tipnog odobrenja u Europi ne bi bilo točno nazvati lošim u E, cijelosti. Zatim, molim vas da imamo na umu da testiranja u SAD-u se također provode u laboratorijskim uvjetima, baš kao i u EU. Dakle, tu nema razlike i eventualni prijelaz na testiranje u uvjetima pri vožnji u svakodnevnim uvjetima e, treba sagledati u tom kontekstu. Što se tiče testiranja na kojem radimo, e, slažemo se s onim što rade proizvođači, da naravno Evropska unija ima vlastite kapacitete za provedbu takvih testiranja, zajedničko radimo sa centrima za istraživanje i razvoj, cestovna vozila se testiraju, e, pokazatelji se e, utvrđuju i definiraju upravo zato trebamo raditi na cjelokupnom paketu kontrole emisija pri vožnji u stvarnim uvjetima, svakodnevnoj vožnji. Naglašavam neovisnost e, takvog paketa i zato je potrebno e, da usvojimo ta pravila koja se spremamo predložiti. Što se tiče samog paketa, budući da sad o tome govorim, e, pitanje sukladnosti, odnosno koliko možemo biti strogi pri e, kontroli. 3. rujna smo imali tu raspravu o odboru gdje smo se konkretno pozabavili temom RDO, odnosno mjerenja emisija pri vožnji u realnim uvjetima i stoga je važno da se vrlo vjerno držimo sadržaju, sadržaja ovih pravila kao što smo naglasili početkom mjeseca što znači da smo čvrsti u svojoj namjeri da dođemo do ovog paketa 1, uzimajući u obzir e, e, pravilnost, odnosno e, periodičnost. I, to ne znači zapravo manipulirati pritome u ovim prijedlozima ne idemo za nekakvim i ne može biti govora ni o kakvoj ni kakvom labavljenju već jednostavno omogućujemo dakle E, taj e, stupanj konformnosti jedan da se primjenju na neka vozila koja bi inače bila kategorizirana kao teška. Sada ulazimo u zadnju fazu rasprave o drugom paketu i ono što sam rekla posljednji puta i dalje vrijedi i danas e, imat ćemo to usvajanje drugog paketa prije kraja godine. Svjesni ste i da metode, odnosno pravila o metodama testiranja su usvojile države članice u svibnju. Dakle, metode odnosno uredba o metodama testiranja treba biti dovršena pod e, početkom siječnja. Nakon toga ćemo imati treći i četvrti paket koji će naravno ići e, tim redom odnose se znači na čestice i na sukladnost e, u prilikom uporabe. Dakle, to nema veze sa strogoćom pravila koje želimo usvojiti i primjenjivati. Zatim što se tiče tipnog odobravanja, odnosno homologizacije i tog cjelokupnog sustava, mislim da sam se na to osvrnula. Možda evo samo još jedno e, usputno e, e, jedan komentar. Moramo imati na umu da je ovo prvi puta da na ovakvih E, uređaja, odnosno ovakvog softvera je prvi put otkriveno. Moguće je naravno da proizvođači vozila koriste metode koje ne bismo dopustili ili ohrabrivati i u tom smislu moramo imati pravila koja su vrlo zahtjevna i stroga i vrlo snažan sustav provedbe. To je ono što trebamo uspostaviti. Ako to ne uspijemo, i odnosno ako tako nije, u stvarnosti to ćemo istražiti. Ne možemo zanijekati da se ovakvi uređaji e, za, za falsificiranje e, rezultata koriste. Pravila postoje, a da državama članicama je da ta pravila primjenjuju i tu nema ničega dvosmislenog. Ova je manipulacija potpuno nezakonita i tu nema mjesta dvojbe. A što mi možemo učiniti kako bismo osigurali provedbu kad je riječ o širem općenito sustavu tipnog odobravanja? Dakle, ako vozilo ne prođe test, ne dobije tipno odobrenje. To je vrlo jasno. No što se dogodi ako vozilo prođe test, no postoje različite mjere koje su na raspolaganju državnim vlastima, nacionalnim vlastima. Prvo je povući tipno odobrenje ako se pokaže da obveze nisu bile uspunjene. Drugo, države članice mogu nametnuti kazne. Pitate koji su razmjeri, koji je raspon sankcija koje stoje na raspolaganju. Tu ulazimo u raspravu koja je zapravo izvan mandata Europske komisije jer takva odluka leži na svakoj državi članici. Dakle, na državnim i nacionalnim vlastima da odluče u, kom i na kojoj razini je potrebno e, usvojiti kazne. Slažemo se da te kazne trebaju biti oštre, no isto tako je važno E, naglasiti ono što smo čuli, da odgovor, naš odgovor mora biti usklađen zajednički. Dakle, odlučni smo raditi na rješenju kojim će se e, riješiti ovaj problem, no želimo raditi zajedno sa vijećem i sa parlamentom. To je jedno od pitanja kojim se trebamo pozabaviti i e, baviti u budućnosti. Dakle, pitanje sankcija, primjena E, ovih e, uređaja za falsificiranje rezultata je e, u domeni nacionalnog zakonodavstva. No, postoji osim te razine nacionalne postoje, e, tu se zapravo nameće pitanje mogu li države članice e, dodatno postrožiti ta pravila koja, su, koja postoje na zajedničkoj europskoj razini. Mi ćemo pokušati razviti pitanje i u kontekstu sastanka sa vlastima za tipno odobravanje i sa e, američkom stranom i naravno vidjet ćemo u kojoj mjeri se možemo, e, odnosno do koje mjere možemo pokušati riješiti taj problem. Što se tiče nadzora tržišta, mislim da sam neizravno spomenula, a sad bih trebala i pojasniti, da otkako smo postali svjesni slabosti u cijelom ustroju sustava nadzora tržišta, već smo osmislili prijedlog u okvir e, u kontekstu okvirne uredbe o tipnom odobrenju gdje se predlažu strožija pravila za povlačenje proizvoda s tržištem i među ostalim kada postoji potreba i ako bude dakle potrebno, bude potrebno pozabavit ćemo se eventualno budućim mjerama, no svjesni smo da nadzor tržišta do sada nije bio savršeno rješenje, zato smo već započeli s radom na poboljšanju. Ako to bude u skladu s onim e, što nađemo na terenu, naravno vidjet ćemo je li potrebno išta dodati i uzeti u u obzir. Pitanje što Njemačka agencija za tipno odobrenje je dosad poduzela i što sada poduzima, ponavljam, imat ćemo sastanak sa, sa KBA-om, odnosno tom agencijom. Također ćemo pratiti nacionalnu istragu koju su pokrenule već neke države članice. Na temelju rezultata tih istraga ćemo se i baviti tim pitanjem. Je li nam potrebno jedinstveno europsko tijelo način na koji je sustav na način na koji je sustav ustrojen u SAD-u. Mislim da sada ne možemo odgovoriti na to pitanje, već je to nešto o čemu trebamo razmisliti. Službe komisije su prije nekog vremena e, razmatrale to pitanje kao jednu opciju, no mislim da se doista moramo pozabaviti koristima i prednostima svakog od sustava, nešto što odgovara jednom tržištu ne odgovara nužno drugom. Dakle, ako donesemo i uvedemo promjene, moramo stajati iza toga i biti svjesni eventualnih posljedica koje će te promjene izazvati na tržištu. Što se tiče pitanja i pouzdanosti testiranja, testiranja emisija pri vožnji u realnim uvjetima. Mogu samo reći da metode testiranja i testove koje ćemo e, predložiti, da je riječ o testovima koji odražavaju doista najnapredniju tehnologiju naravno morat ćemo razmisliti i o promjeni pravila. No istodobno mislim da ne bismo trebali vjerovati da ćemo savršenim zakonodavstvom i najnaprednijom tehnologijom uspjeti riješiti baš svaki problem. U svakom slučaju ćemo smanjiti prostor za ovakve nepravilnosti e, koje su, slažemo se s vama, doista nezabilježene dosadno. Isto tako postoje i granice onoga što možemo postići samim zakonom. Pitanje se postavlja u kojem smjeru će ići sada rasprava, a e, zapravo želim samo naglasiti da su ovi testovi doista e, dizajnirani uzimajući u obzir najnapredniju tehnologiju. Evo samo da još provjerim, ima li pitanja na koja nisam odgovorila? Dakle, granične vrijednosti su strožije u SAD-u nego u Europskoj uniji. To je bilo pitanje, jesu, je li tome tako? To nije nužno slučaj ograničila sam svoj odgovor samo na dušikov oksid. Rekla sam zapravo da ovaj problem, problem one mjeri ukoliko e, to danas znamo, nisam rekla da se, da se to ne odnosi na ugljikov dioksid, mislim da se ovo što sam rekla temelje na našem početnom tumačenju situacije. Dakle, e, granične vrijednosti se razlikuju u SAD-u u odnos, odnosno EU, razlika je možda u 15 miligrama po kilometru, no i ondje se testovi rade u laboratorijskim uvjetima, dakle parametri su vrlo slični. Je li to sve? Ispričavam se ako nisam uspjela odgovoriti na sva pitanja, ako je nešto ostalo neodgovoreno, bit će mi drago da me podsjetite i pokušat ću odgovoriti. Imali smo zahtjev gospodina Žota. Još jedan pot jedno pitanje. Odgovorite sada da ili ne. Komisija do danas nema nikakvih indicija da se automatski ovi softveri koji su bili tu problematični primijenjeni u Europi. Drugo, odstupanje od mjerenja koje su napravljene na tehničkim pregledima i laboratoriju su poznata. Sva ta odstupanja su poznata između laboratorija i testiranja i prakse na cesti. I sad ne možemo tu govoriti o kaznenom progonu, ali znamo da su proizvođači opomenuti, da su poznati ta bila odstupanja, međutim u SAD-u su 40 puta bila veća ta odstupanja i sad nam je tu predočen jedan zakonodavni prijedlog, ali ništa nije poduzeto protiv proizvođača i sad to je sve poznato. Sad, dovoljno da odgovorite sad da ili ne. Izvolite komisija Hvala vam lijepa na ovom pitanju. Pa kao prvo, ovlasti koje komisija ima i što komisija može učiniti, tu možemo reći da imamo dvije stvari. Kao prvo moramo imati e, moramo imati okvir koji ćemo donijeti, a kao drugo trebamo provoditi zakonodavstvo ako države članice ne ispune svoju obvezu, što znači da u slučaju da države članice ne provode e, zakonodavstvo, e, komisija dakle može djelovati. To je predviđeno da komisija čini ako to prepuste činiti države članice. A osim toga, ne, ne mogu reći da ili ne na vaše pitanje, zato što je vaše pitanje mnogo složenije i ne mogu odgovoriti samo da ili ne. I zbog toga što se tiče regulatorne strane, ispričavam se, haben Sie bis Jeste li do trenutnog eh, trenutka dobili informacije o tome da u Europskoj uniji proizvođači koriste ovakve sustave eh, za manipulaciju emisija? To je vrlo jednostavno pitanje. Dakle, do sada imate neka saznanja o tome, da li ne? Vi ste postavili dva pitanja, ja odgovaram na prvo pitanje. Dakle, dopustite mi da prvo odgovorim do kraja na prvo pitanje pa ću se vratiti na ove naprave, jer vi ste spomenuli isto tako i testiranje, na to sam govorila. Da, mi smo izvršili naše regulatorne obveze i to je u potpunosti sigurno. Što se tiče ovih naprava, to je sada tema koju moramo istražiti. Ne mogu vam sada reći da ili ne. Jednom kada dobijamo ili od nacionalnih ovlasti ili e, na temelju naših internih informacija e, iz izvora komisije neka nova saznanja, radit ćemo se na to, ali u ovom trenutku vam ne mogu dati nikakav drugi odgovor na to pitanje. Thank you very much for... Hvala vam lijepa na ovoj korisnoj i zanimljivoj raspravi. Zahvaljujem komisiji što je prihvatila naš poziv u vrlo kratkom roku da bude prisutna danas na našem sastanku i ovime završava naš današnji sastanak. Hvala svima.